Bon. Mes chers amis. Dragi prijatelji. Molim vas da zauzmete mjesta. Lijepo vas molim. S'il vous plaît. Molim vas kolege. Vendu. Prodano. Monte tes doigts, Bon, mes chers amis. U redu, dragi prijatelji, vratimo se na ozbiljne stvari. Danas ćemo imati javnu raspravu o ribarstvu u ultraperifernim područjima. To je tema koja nam je svima bitna. Naš odbor organizira ovu javnu raspravu o ribolovu u ultraperifernim područjima. Ta područja nisu uvijek tako poznata, ali su sastavni dio Evropske unije i zapravo su veliki strateški adut. E, članci 395 350 ugovora daju poseban status tim regijama zbog njihove zemljopisne udaljenosti i bitno je da se kompenzira prekompenziraju prekomjerni troškovi s kojima se moraju nositi e, poslovni subjekti u tom području. Naravno, to ne vrijedi samo za ribolov, nego i za druga područja poput poljoprivrede. ribarstvo je e, jedna od ključnih djelatnosti u ultraperifernim područjima. Uglavnom je riječ o malom ribolovu Europska unija ulaže u ribarstvo u tim područjima, uglavnom je riječ o modernizaciji brodova e, ili pak o izgradnji luka za ribolov. Ultraperifarne područja su vrlo ovisna o morskim resursima i o isključivim gospodarskim pojasevima. Vrlo su fragilna i u ekonomskom smislu i zato je potrebno zaštititi resurse u tim područjima kako bi se osiguralo ravnomjerno i održivo gospodarenje resursima. To su aspekti oko kojih eh, se naš odbor posebno trudi. Moramo uzeti u obzir ekonomske i zemljopisne specifičnosti ovih područja, kao što je gospodarstvo koje se temelji na solidarnosti, te instrumenti kohezije i potpora ribarstvu. Tijekom ove javne rasprave bavit ćemo se e, raznim aspektima problematike u ultraperifernim područjima. Mi predviđamo ovdje dva panela. Prvi panel je posvećen pitanjima e, o stanju ribarstva u francuskim e, ultraperifernim područjima i na Kanarskom otječu, a drugi panel se odnosi na Madeiru i Azore. Les régions françaises Francuska ultraperiferna područja i Kanarsko otočje te Madeira i Azori. Predlažem da na kraju svakog panela čujemo pitanja. Molim vas da pitanja budu precizna i sažeta, da jasno kažete kome je pitanje upućeno. Na prvom panelu ćemo se baviti stanjem u ribarstvu u ultraperifernim područjima dakle Francuske i na Kanarskom otočju. Sada ćemo krenuti sa prvim panelom. I pozivam gospodina Jota iz Guadalupa kao i potpredsjednika da uzmu riječ. Kao vam voulez, monsieur Jot. Merci, monsieur le président. <clears throat> Monsieur le président, mesdames et messieurs. Hvala predsjedniče, predsjedniče, dame i gospode, dragi prijatelji. Savršeno sam svjestan svečanosti ovog trenutka koji nam pruža europska demokracija. U ime svih francuskih eh, prekomorskih eh, departmana želim vam zahvaliti na svemu što radite i što ste napravili, što nam pružate mogućnost eh, da govorimo o ultraperifernim regijama. Naime, upravo zahvaljujući Europskom parlamentu nova politika za ribarstvo po prvi put uzima u obzir specifičnosti naših teritorija koje priznaje članak 389. Eh, eh, temeljnih ugovora u okviru Europske pomorske i ribarske ribarskog fonda pružati nam nove mogućnosti i ovdje započinje novi elan za naš sektor. Evo sada ću napraviti jednu kratku, kratki pregled e, situacije ribarstva u našim teritorijima. Više od 2 milijuna 200 tisuća e, stanovnika živi u pet e, takozvanih domova prekomorskih departmana lupa, Sveti Martin, Martinika, Gvajana, Majot i Reunion. Oni su naravno orijentirani prema moru, kao što možete vidjeti na karti. Prekomorski i francuski departmani predstavljaju se ukupno 1500 km obale, više od 650 tisuća e, isključive gospodarske isključivog gospodarskog pojasa, dakle više od dva puta e, Njemačke. A to je sve e, od velikog strateškog značaja. Dakle, E, ribarstvo nije mali palčić, e, već jako važna stvar. Isključuje gospodarski, gospodarsko područje je jako važno i veliko. E, jako, puno je veće od europskih područja. U domovima glavno je zanatsko ribarstvo i isto tako imamo ribarstvo na pučini i e, ovo ribarstvo e, je karakteriziraju mali, male brodice, osobito u Guadelupi, što je specifično dakle, zanatsko e, ribarstvo. To su plovila od, manja od 12 metara, imamo, koji imaju motor i 95% su brodovi takozvani centuaz bez e, palube. Iako ima 3,5 tisuće brodova, mala je autonomija tako da oni prvenstveno se bave dnevnim ribolovom. Što se tiče održivosti, trebate znati da su značajni resursi na raspolaganju i isuviše su malo izrabljeni. Dakle, Komisija za tunu CTEI potvrđuje veliku raspoloživost e, resursa, međutim Reunion uzima samo 0,16% e, tihog oceana u 2012. E, godini. Dakle, crpila je samo 0,12%. U Gvajani dolazi do velikog izlova zbog NNN ribolova. Dakle, tu su za dvije trećine strani nelegalni e, e, e, nelegalni ribolov. U Reunion postoji, stvoren je dakle jedan posebni prostor e, uprave kako bi se zaštitile e, prirodne rezerve i te su rezerve stvorene na inicijativu samih ribara. U Majoti od 2011. godine morski park je stvoren i to pokriva cijeli, cijelo područje e, isključivog gospodarskog pojasa. I to je doista puno veće proporcionalno od onoga što se radi u kontinentalnoj Francuskoj. Dolazim sada do ključnog dijela izlaganja. To što e, razvoj ribarstva nema utjecaja na stokove, on, a jasno je, ima prirodne i strateške ciljeve da pojača, osnaži naše e, otočno gospodarstvo. Hvala. Ribarstvo pred je od velikog značaja za gospodarstvo i za naše društvo. To predstavlja 10.000 zaposlenja, a jednak broj dakle, ribara i isto toliko neizravnih e, zaposlenja. To bi proporcionalno Francuskoj predstavljalo u Francuskoj 2 milijuna i 250 tisuća e, radnih mjesta. U našoj regiji nezaposlenost je oko 30%, a 60% kod mladih uloga tog sektora je za zaposlenje od ključnog značaja za održanje e, društvene i socijalne kohezije i za upravljanje našim teritorijem. Međutim, naše regije suočene s jednim paradoksom. Sektor ribarstva je nedovoljno razvijen i suočen je sa stagnacijom, tako da uvoz predstavlja 40% lokalne potrošnje. Situacija je takva, složit ćete se s nama, u potpunosti neprihvatljiva. Drugi paradoks s kojim je suočeno ribarstvo u prekomorskim francuskim departmanima, to je da nije mogla se okoristiti modernizacijom e, flote, europske flote od 80. godina. Dakle, 70. do 92 je zajednička ribarska politika favorizirala e, obnovu te flote, domovi su bili isključeni iz e, tog, tog polja primjene. Iz tog razloga E, flota, ribarska flota nije mogla e, biti obnovljena za razliku od kontinentalne flote. 1992. i 2009. godine e, financiranje od zajednice nije bilo dopušteno, osim u pojedinim slučajima. Naime, od kraja 2004. godine dobili smo izuzeća, ali koja su bila e, koja su na kraju bila ishodila zabranom financiranja, što je bilo od ključnog, od poražavajućeg utjecaja za podomove. I stoga nismo mogli dobiti javne i e, zajedničke financije za modernizaciju flote. Od 2009. godine izgradnja novih e, plovila nije e, dopuštena i njihova modernizacija podvrgnuta je uvjetima za razdoblje 2014-2020. Financiranje obnove flote nije dopušteno. Dakle, pitanje modernizacije flote domova nije nikada mogla biti postavljena na valjan način, što predstavlja primjer nejednakosti, e, iako je upravo našoj floti ta modernizacija najpotrebnija. I ta nejednakost e, je izazvana našom udaljenosti, nedovoljnom e, organizacijom, e, strahom e, bankara, investitora i pitanjem isplativosti ribarstva. No, vi ste nam pokazali da nikad nije kasno da se stvari isprave i nadoknadi za ostatak. Iz tog razloga pet francuskih prekomorskih departmana u okviru EMFF-a rade na novim projektima gdje će biti dakle velika dodana vrijednost što će utjecati uveliko na stvaranje radnih mjesta. Čineći naše zanimanje privlačnim, na taj način ćemo i obnoviti e, populaciju ribara i Ribari domova imaju zajedničke ciljeve, profesionalizaciju ovog sektora posredstvom međuprofesionalnih e, sredstava. Mi imamo mal prostor, 250-280 e, tisuća e, 2 milijuna i 200 tisuća stanovnika za razliku od 500 milijuna europskih e, stanovnika i jedinstvenog tržišta. Ovo pruža mogućnost isto tako za otvaranje radnih mjesta i za izvoz. Situacija trenutno je sljedeća. S jedne strane, ribe riba se uvozi uz nisku cijenu kod nas. Ti brodovi koji plove pod stranim zastavama imaju drugačije kriterije, tako da ne moraju zadovoljiti sve kriterije kao i naša plovila. S druge strane, mnogi brodovi ribare u našoj e, isključivo gospodarskom pojasu bez pružanja protu usluga i naknada. I sama, dakle, s obzirom na ovakve distorzije tržišta koje smatramo nelojalnim u 349. E, članku osnivačkog ugovora moramo znati da situacija nije održiva. Zbog toga je Europski pomorski i ribarski fond od ključnog značaja za nas. To će nam omogućiti da redimenziramo svoje proizvode, smanjimo razliku koja postoji između nas i drugih i da plasiramo naše našu robu na tržište. Ova fotografija ilustrira na najbolji mogući način situaciju. Vidite ovdje imamo popust, akcijsku cijenu od 15,90, a s druge strane drugi proizvod e, uvozni za euro i 99. I treće, trebamo uzeti u razmatranje politiku naših teritorija koji su dosta specifični, imaju specifičnu klimu i time je e, time se troše e, materijali puno brže. Dakle, ako se ne bi uzimalo S obzirom na zanatske e, brodove i zone économique exclusive. Cinquièmement, le renforcement du Također moramo pojačati održivost ribarstva i tako možemo orijentirati ribarstvo prema eh, načinu ribarstva koji eh, bi izbjegao situacije kao što je na Antilima, eh, zagađenje klordikonom što primorava dakle da se ide na veće udaljenosti. U domovima ima vjetar alize koji e, može omogućiti hibridni pogon, dakle na motor i na jedro. I ovdje imamo jedan primjer novog e, broda koji se može dakle napraviti uz, uz e, nova financijska sredstva. Dakle, evo ove sve karakteristike zahtijevaju sljedeće. Dakle, ukoliko želimo da mjere Europskog parlamenta budu održive i da e, obnova bude dopuštena. E, imamo brojne argumente koji se zalažu za obnovu motorizacije i brodova i za ostatak e, naše flote smo već naveli. Opasno je za ribare ići u neprihvatljivim, nesigurnim plovilima daleko od obale. To ugrožava njihov, njihov život. Dakle, flota koja e, flota brodova koji love kozice je jako zastarjela i ne može ići daleko od obale. Ti su brodovi rađeni u vrijeme kada je gorivo bilo puno dopušt, e, pristupačnije i to sada nije prihvatljivo. Naravno, brodovi same godine nisu, nisu važne po sebi kočarica može stariti dugo godina, ali brod bez palube ne može izdržati puno. Iz sigurnosnih razloga morali smo zbog postojećih normi raz, razgraditi, pa onda ponovno izgraditi određene brodove, što je puno skuplje nego da smo kupili, da li izgraditi nove brodove. Također moramo reći da zastarjela oprema spriječava e, ribare da idu daleko od obale gdje se upravo nalaze najbogatiji pelagijski resursi. Nužno je pokriti cijelu zonu i ne prepustiti tu našu ribarsku zonu nelegalnom e, lovu. Kao što znate imamo pravo rezervirati ribarsku zonu na sto morskih milja brodovima koji su registrirani u našim lukama. Ukoliko je to dobar napredak za naše brodove, opet nedostaju nam pravi brodovi kako bismo mogli pokriti svo to područje. Istovremeno, svaki napredak gubi smisao, ukoliko, svaki napredak koji nam omogućuje e MFF, ukoliko ne možemo doći na mjesta ribolova. Evo, nadam se da sam uspio dokazati da je ribarstvo u domovima e, sada u fazi nove dinamizacije, što je od velikog značaja za naš sektor. Tu su i novi zajednički projekti i izrađuje se e, nova strategija. E MFF nas je podržao i to je sigurno nešto što je dakle pokrenulo ovu pozitivnu tendenciju. J'espère vous avoir démontré également que la discrimination que nous avons subie ces dernières années Nadam se da sam uspio dokazati da diskriminacija čiji smo žrtva bila, da, nam, da je ona ta koja nam nije dopustila da moderniziramo svoje plovila. Zbog toga što nismo sami sebi dostatni što se tiče proizvodnje eh, hrane, ribarstvo je od strateškog značaja i e, nešto što može biti izvorom e, emancipacije od kontinentalne Europe. Dame i gospodo, ono što vam hoću reći jeste da je važno pomoći razvoj naše flote. To je nužno, pravedno i odgovoran čin. Naime, obnova flote nije nešto što bi izazvalo veći pritisak na stokove jer bismo mogli se boriti protiv nelegalnog ribarstva. Ne, tu bismo imali bolju sigurnost za mornare, ribolovce i bolju i ribarstvo bi bilo puno atraktivnije za mlade koji pate od najviše stope nezaposlenosti. Čini nam se da bi imalo doista smisla da kada je riječ o ribarstvu u domovima da bi bilo prikladno da vaš odbor pokrene izvješće na inicijativu glede modernizacije flote u domovima. Mi računamo na vas kao što i što je opravdano dakle i mi se nadamo da ćemo uspjeti nadoknaditi svoj zaostatak u razvoju. Zahvaljujem vam na svem što ste do sad napravili i pozivam vas da sami dođete u posjet našem otočju i da vidite kakva je situacija. Hvala. Hvala vam lijepa gospodine. Hvala gospodine Jojot na zanimljivom izlaganju i na strastvenoj prezentaciji. Sada ćemo nastaviti s panel izlaganjima. Na kraju ćemo čuti pitanja. Pozivam François Armana, glavnog tajnika saveza proizvođača ribe iz uzgoja iz prekomorskih područja iz Francuske da uzme riječ. Le temps d'installer le... Evo pričekat ćemo da se instalira PowerPoint. Mesdames et messieurs les parlementaires. Ah, Là, c'est bon Voilà. Mesdames et messieurs les parlementaires. Gospodo zastupnici, dame i gospodo. Htjeli bismo vam zahvaliti što ste nam pružili priliku da nešto kažemo o razvoju akvakulture u francuskim prekomorskim područjima. Mi smatramo da je bitno da se podupre u budućnosti ovaj sektor. To je uistinu socijalni i ekonomski izazov za našu regiju. E, vaš poziv je prepoznavanje naših aktivnosti. E, to je konačno postao cilj Europske unije. Mi smatramo da treba uzeti u obzir specifičnosti naših regija, a taj potencijal može dovesti do značajnog gospodarskog razvoja. To znači da treba uhvatiti korak sa strukturnim promjenama. Isto tako moramo biti vrlo proaktivni u našem nastupu. Ja ću vam predstaviti dakle naše proizvođače. Ja sada ovdje djelujem kao njihov glasnogovornik. Mi smo 2008. godine osnovali ovaj savez i tu su obuhvaćene e, francuske prekomorska područja. Dakle, mi smo nazočni na Karibima, Martiniku, Guadalupu u Indijskom oceanu e, i na otočju Reunion te Majotu. Ovim e, pet e, francuskih područja se također mogu pridružiti CAPF u Francuskoj Polineziji i Pacifiku i Saint-Pierre Miquelon. Dominik Maho je predsjednik našeg saveza. Mi smo spoznali da se moramo ujediniti oko zajedničkog cilja kako bismo bolje prenijeli svoju poruku, kako bismo bili svjesni potencijala naše gospodarske djelatnosti i kako bismo radili na razvoju zajedničke akvakulture prilagođene našem teritoriju. Dakle, mi smo imali jedan inovativni pristup, a sada se i neke druge gospodarske djelatnosti nadahnju našim primjerom. Prije nego što nastavim, želim vas podsjetiti da nekoliko bitnih činjenica e, za razvoj akvakulture u svijetu. 2012. godine prema FAO e, proizvodnja je iznosila 158 milijuna tona, od toga 91 iz ribolova, 67 iz akvakulture, premda u riz ribolova dobivamo već 20 godina oko 90 milijuna tona. E, sve je veća ponuda ribe iz uzgoja i to je prešlo od 60. godina sa 9 sa sadašnjih, na sadašnjih 18 kg godišnje. E, dakle, sada je riba koja se proizvodi iz uzgoja usporediva sa onom koja se dobiva iz ribolova. U posljednjih 30 godina proizvodnja ribe iz uzgoja za ljudsku konzumaciju povećala se 12%, a godišnja stopa rasta je iznosila 9%. E, najveću stopu e, rasta ima tropska akvakultura sa 12% godišnje i taj sektor također e, povećava broj radnih mjesta stopom od 5% godišnje. Naravno, bilo je i nekih problema zbog prekomjernog izlova, te zbog štete koja je nastala u okolišu, što je dovelo također do smanjenja kvalitete proizvoda. E, kao što znate, ovako brz razvoj predstavlja određene neravnoteže, samo na Aziju otpada 89% svjetske proizvodnje, a na Kinu 60%. Američki i evropski kontinent u tome sudjeluju sa nešto više od 4%. Ovaj sektor stagnira u Europi, osim Norveške, kao što znate, koja ne mora primjenjivati propise Europske unije. Dakle, Europska unija u tome sudjeluje sa samo 2,1%, e, premda je najveće tržište za te proizvode i e, uvozi 26% e, svjetskog uvoza. Dakle, Europska unija se treba zapitati hoće li u budućnosti još više ovisiti o uvozu kako bi mogla e, zadovoljiti svoje potrebe za potrošnjem ribe. Dakle, mi moramo biti svjesni da je vlak krenuo i moramo ga uhvatiti u e, hodu i upravo u tom smislu su tropska područja i tropske regije nova prilika za europsku akvakulturu i zato taj sektor treba podržati. Dakle, 1975. godine uvedena je slatkovodna, e, proizvodnja slatkovodnih kozica u Guadalupu, i otočju Reunion. Nakon toga imamo tilapiju. E, uglavnom se razvija uzgoj riba u slatkovodnim vodama, e, koje zahtjeva velike površine. Isto tako e, treba spomenuti da je što se tiče zemljišta velika potražnja za zemljištem za druge namjene što se tiče Antiba. E, tu je također e, određena ograničenje kod korištenja zemlje zbog zagađenja tla pesticidom koji se koristi 80. godina. Što se tiče marikulture, uvedena je jedna riba 1985. godine u Martiniku i e, premda se, se pokušali uvesti neki, neke vanjske vrste, e, dakle još uvijek se čeka da se uvedu neke druge vrste. 10 a 15 ans pour maîtriser treba 10 do 15 godina da se može uzgajati nova vrsta. Usprkos tome, mi smo pokazali veliku dinamiku i sposobnost za inovacijama te prilagodbu ograničenom zemljištu. Ovdje možete vidjeti situaciju na Reunionu i na Martiniku e, gdje, bi se, e, gdje se pokušava e, zaobići nedostatak zemlje i ograničiti i ograničene resurse u vodi. Tako da se pokušavaju pronaći neka nova rješenja. Isto tako se uvode i nove inovacije na Guadalupu, a imamo i neke nova poduzeća u Majotu koja su omogućila e, onima koji se bave uzgojem riba da e, zajedno udruže određena investicijska sredstva. Moramo naglasiti da se već 15 godina akvakultura razvija u Francuskoj. imamo, kao što ste čuli, veliku nezaposlenost oko 30% i svaka od naših regija e, mora uvoziti da zadovolji svoje potrebe E, kod nas e, u Antilima 40 km godišnje po stanovništvu se koristi ribe, 40% e, uvozimo, na Reunion 50%, dakle 30 tisuća tona se uvozi. 56 tvrtki, od kojih 18 su nositelji svojih projekata imamo na Reunionu. Imamo samo jedan poluindustrijski pogon na Majotu koji izvozi u Francusku. Zanatski dio tamo je dominantan s obzirom na ograničene investicije operatera na e, pravila koja e, se nameću čim se ulovi preko 20 e, tona godišnje dakle i tu je jako također teško izvoziti. Mi smo uspjeli održati slatkovodnu proizvodnju tilapije i 25 tona pastrve ova domaća kozica je jednostavno nestala zbog e, oboljenja. Biće teško razvijati e, morsku marikulturu, odnosno morska marikultura je velika većina naših e, naše proizvodnje. na Martiniku ima danas 11 morskih farmi, Majota ima 1000 kvadratnih kilometara lagona koji predstavlja najbolji akvakulturnu marinu e, sa više e, tisuća tona. Ovo se sve radi na zatvorenom, odnosno kratkom, e, u kratkom pojasu jer je teško, kratkom lancu jer je teško izvoziti nadaleko. No, sve ovo predstavlja samo 1% tonaže, 285 tona, što je nenormalno malo s obzirom na situaciju na bogatstvo kojim raspolažemo. Sada pokušajmo šta, vidjeti što je to što koči e, naš razvoj. Dakle, imamo male operatere što spriječava ekonomiju razmjera. Cijena proizvodnje je puno viša nego u industrijskom kontekstu, što je e, još skuplje zbog udaljenosti od Europske unije imamo konkurentnost koja je neodrživa zbog uvoza iz trećih zemalja. E, nalazimo proizv... ribe iz Perua, iz Vjetnama, iz Bangladeša koje su 3-4 puta jeftinije od naših proizvodnih troškova i to ograničava prodaju naših proizvoda, ograničava ih na male niše više dugo razdoblje instalacije, 4 do 5 godina i te su e, aktivnosti smatrane kao potencijalno, e, potencijalnim izvorima zagađenosti. Zatim imamo i pravilnike koji su zastarjeli, Neki, neka pravila su od 1915. godine koji uopće nisu prilagođeni. Dakle, imamo fragilne nositelje projekata koji ne, koji ne raspolažu vlastnim sredstvima, e, slaba je infrastruktura struktura, e, teško je komercijalizirati i e, slabo je istraživanje i razvoj. općenito nema e, koherentne strategije u domovima. Do je razvoj samo plod individualnih inicijativa bez globalnog pristupa. Dakle, imajući na umu sve te kočnice, ovaj sektor se smatra nedovoljno privlačnim kada je riječ o isplativosti i dakle nema dobrih investitora. No, ipak naši aduti su veliki i smatramo da bi oni trebali predstavljati velike mogućnosti. Koje su to aduti? Pa imamo tropske morske e, profile i tako da možemo jako brzo dobiti velike ribe. Za, nama treba godinu dana za, e, da dobijemo ribu od jedne kile za razliku od tri godine u sredozemlju. Zatim imamo zaštićene sredine u Majotu. Možemo e, koristiti e, sustave e, koji se uranjaju. I imamo dobru tehničku osposobljenost zahvaljujući institutu Inframer. Imamo mrijestilišta Dakle, sve to nam omogućuje da radimo bez fitosanitarnih proizvoda, bez zagađenja i dobivamo jako visoko kvalitetne proizvode. E, javna pomoć, osobito od e, e, Europe i nova sredstva koja služaju na raspolaganje, omogućuju nove, novi napredak. Evo, samo ćemo spomenuti EMFF. Dakle, Akvakultura predstavlja stvarnu mogućnost s obzirom na potrebu za diversifikacijom ovog primarnog sektora i nužnošću da se smanji e, prehrambena ovisnost. To stvara nova radna mjesta, dodanu vrijednost, imamo deficitarne e, lokalne, lokalna tržišta, postoji mogućnost izvoza u Europsku uniju, tropskih proizvoda i isto tako komplementaran je s ribarstvom koje nam treba omogućiti zahvaljujući regularnosti i redovitosti da se osigura e, stvaranje, dobro funkcioniranje prerade. Dakle, koje su perspektive i što možemo napraviti? Kao prvo treba e, osigurati ovo što postoji, no to ne može sigurno biti dovoljno s obzirom na izazove koji su prema nama. Moramo imati veće ambicioznije ciljeve i projicirati se dalje, dugoročno kako bismo bolje i više proizvodili i više prodavali. Za to nam je potrebna strategija razvoja za e, i francuske departmane. Trebamo imati pragmačne ciljeve i to podrazumijeva da možemo odgovoriti na određeni niz pitanja od, glede otvaranja novih radnih mjesta i gospodarskog modela. To je, za to je potreban jedan e, širi konsenzus to je nešto se tiče javne politike, distribucije, sensibilizacije. Mogući investitori trebaju imati siguran okvir za svoje, svoje ulaganje. Ova strategija može se artikulirati oko nekoliko čvrstih elemenata. Kao prvo treba podržati i e, osigurati mrijestilišta u e, razvoju dakle jačanja tog sektora u mrjestilištima koji su prva karika proizvednog lanca. To ne može biti isplativo bez e, velikih količina. U Europi imate e, milijune jedinki, a kod nas u mrjestilištima imamo nekoliko tisuća samo jedinki. Što se tiče e, instalacije u akvakulturi moramo smanjiti trajanje administrativnih postupaka koji su stvarno odbojni. Trebaju nam e, pojednostavljeni postupci i smanjeni rokovi. Moramo također potvrditi dakle u dogovoru sa europskim e, sa europskim direktivama, europsku orientaciju ovih e, područja. Moramo preći sa logike konflikta na partnersko razmišljanje i ne smijemo zaboraviti da je akvakultura održiva samo kada je e, okoliš e, očuvan i na taj način domovi mogu predstavljati pravi laboratorij za Europsku uniju i postati e, mjesto izvrsnosti. Moramo ohrabriti produktivne investicije i olakšati pristup financijama. Europska unija mora i dalje podržavati produktivne investicije i održavati stopu financiranja, javnog financiranja na najvišoj razini kako bi stimulirala razvoj. Pristup europskim subvencijama je po našem mišljenju i dalje isuviše nizak s obzirom na nedostatak e, bankovnog sustava. Moramo e, riješiti taj problem kako bi se pomoglo malim e, zanatskim ribarima. Bilo bi poželjno da to bude e, pojednostavljeno i po mogućnosti da se daje, e, da omogući ljudima praksa predujma. S ribarstvom smo e, komplementarni, dakle nismo nikakvi konkurenti. I isto tako što poput uzgoja, kao što je rekao predsjednik Jojot, tu imamo e, sindikate kao što je Aripa i druge prakse koje trebaju biti opće prisutne. Moramo otvoriti e, nova tržišta. Danas je naše tržište nepoznato i e, ipak moramo ciljati lokalno tržište koje nas najbolje poznaje. Konkurentnost je velika, kao što smo vidjeli, domovi uvoze većinu svojih prehrambenih proizvoda. U slučaju krize mogli bi lako doći do velikih nestašica i problema. Međutim, s obzirom na taj veliki deficit, mi ne bismo mogli biti konkurentni s obzirom na cijene iz trećih zemalja. Iz tog razloga tržište je to koje može izazvati e, produktivni razvoj. Ja bih htio da EU e, usvoji kompenzacijske politike, to bih ja želio, ali znam da nas ni to ne, ne bi učinilo konkurentnim konkurencija isuviše nejednaka i morali bismo e, razmišljati o tome da e, uvoznim proizvodima namećemo iste zahtjeve, bilo društvene, bilo sanitarne ili e, glede utjecaja na okoliš, kako bismo stvarno postali konkurentni. Kako bi se smanjile te razlike, možemo dvije stvari napraviti. Valoriziranje kvalitete i dakle, stvaranjem labela i smanjiti ekonomijom razmjera cijenu. Naravno, neću ni spominjati kompenzaciju prekomjernih troškova. I konačno moramo apsolutno e, pojačati sredstva za istraživanje i suradnju. Sredstva stavljena na raspolaganje istraživanju i razvoju nisu dovoljna. Ne možemo dalje govoriti da je kultura rješenje za budućnost, a ne uložiti veća sredstva u nju. E, u u ekstraperifernim e, regijama to je od jako velikog značaja. Dakle, evo, imamo puno posla kako bismo e, pokrenuli tu plavu revoluciju. U okviru MFF-a možemo puno toga napraviti. Mi želimo jednu ofanzivniju volontarističku strategiju bez koje ćemo u potpunosti prepustiti e, zemljama u razvoju svoju akvakol svoju morsku proizvodnju prepustiti. Mi ne možemo, iako smo imali dobrih proizvoda, zadovoljiti se samo s tim ukoliko ne bude konkretnih stvari na terenu. Sjetimo se da je 140 milijuna eura posvećeno e, e, da domovi ulažu 140 milijuna uvozu ribarskih proizvoda. Zamislite da uzmemo samo 2-3% tih iznosa u desetogodišnjem razdoblju E, mogli bismo doći do dodatne proizvodnje 10.000 tona u domovima što bi moglo otvoriti 2000 radnih mjesta. Primjer e, Kanarskog otočja pokazuje da je sve moguće. Prije 20 godina bio su našoj razni, a danas predstavljaju drugu e, drugu proizvodnju ribe u Španjolskoj. Dakle, želim parafrazirati Helen Tangi iz 2008. godine, bez jake političke volje akvakultura nema budućnost našim teritorijama. Mi računamo na vas i na sve akteri. zahvaljujemo na pažnju. Merci, monsieur Hvala, hvala. J'en profite aussi pour euh, remercier les, les interprètes. Zahvaljujem i prevoditeljima, znam da je bilo jako brzo. Imali ste mnogo toga za reći pa ste govorili jako brzo, čak brže od mene, pa u tom smislu zahvaljujem prevoditeljima. I sada ću dati riječ eh, gospodinu Juan Manuel Soto Evori. Qui est conseiller adjoint du Conseil gouvernemental pour la pêche. Koji je zamjenik eh, u Upravljačkom vijeću za ribarstvo i teritorijalne vode Kanarskog otočja. Kao señor presidente, señoría. Hvala. Dame i gospodo. Las Islas Canarias son una población, o una región... otočje je na periferiji Evropske unije. Imamo više od 2 milijuna stanovnika, a riječ je o arhipelagu koji se nalazi na sjeveroistoku od Afričke obale Lote, con una longitud total de litoral de 1374. Imamo sedam glavnih otoka i četiri manja otoka, 1379 km je ukupna dužina obale, a to je 83,8% ukupne dužine španjolske obale. Španjolska pomorska nadležnost, što uključuje i Kanarske otoke, temelji se na UN-ovoj konvenciji o pravu mora. UNCLOS, Kanarsko otočje i teritorijalne vode se nalaze na tri e, granice, e, to su Sahara, Maroko del i Portugal. I to je najveći gospodarski pojas u Španjolskoj ukupno 60%. Unutarnje vode Kanarskog otočja sadrže 2347 e, kvadratnih kilometara, a na e, ribogojlišta otpada 490 kilometara kvadratnih. La competencia en materia de pesca marítima en las aguas exteriores 490 tisuća kilometara kvadratnih. Španjolska država ima nadležnost kada je riječ o ribolovu u vanjskim vodama, a Kanarski otoci imaju nadležnost za ribolov u unutarnjim vodama, za akvakulturu i tako dalje. Što se tiče ribolova e, na e, ribogojilištima, u usporedbi sa dubokovodnim ribolovom na istočnoj afričkoj obali Ovdje je relativno niska produktivnost. Osim toga je una parte fundamental de la identidad de las islas. Niski epikontinentalni pojas također ograničava ribolov. To je sastavni dio naše identiteta i nekoliko općina e, na Kanarskom otočju u velikoj mjeri ovisi o tom sektoru. Što se tiče registrirane ribarske flote, ona E, na nju otpada 8% nacionalne flote u smislu brodova. Mi smo četvrta po redu nakon Galicije, e, Andaluzije i Katalonije. Što se tiče razvoja naše ribarske flote, vidi se veliki napor da se smanji ribarski napor, naročito nakon 2000. godine kada je broj e, plovila smanjen za pola. Dakle, to je ukupno smanjeno za 60%. Ako se gleda snaga e, motora, imamo više od 800 ribarskih plovila, 93% njih e, služi za malo obalno ribarstvo. Dakle, tu imamo tradicionalne alate i to govori o socioekonomskoj ovisnosti tih e, te djelatnosti. Uglavnom je riječ o e, plavoj ribi, tuni, e, ograničen je domet e, do kojeg može ići ribarska flota. Uglavnom se lovi svaki dan, a aktivnosti su ograničene na ribolovne vode u Kanarskim otočju, a nešto manje Madeiri. postoje ograničene dozvole temeljem e, sporazuma sa Marokom e, te Španjolskom i Portugalom. Ovo je neintenzivno ribarstvo, koriste se održivi ribolovni alati koji poštuju e, pomorski okoliš, jamči se selektivnost i svjež ulov ovom vrstom ribolova, te postoji velika socioekonomska ovisnost o ribolovu u onim općinama gdje se nalaze glavne e, luke za iskrcaj ribe. Riječ je o tom ribolovu u kojem sudjeluje 1500 1500 pomoraca i brodara. Imamo 26 udruga, 3 zadruga i dvije provincijalne e, federacije te dvije udruge proizvođača na čitavom arhipelagu, a preostalih 7% flote na Kanarskom otočju uglavnom se odnosi na kočarice i e, ribolov se odvija temeljem bilateralnih sporazuma između Europske unije i zemlje poput Mauritanije. U tom smislu ribolovne prilike e, koje nude ovi sporazumi od ključne su važnosti za profesionalni ribolovni sektor na Kanarskom otočju, a što se tiče ekonomskih aktivnosti, neke od njih se svode na prodaju e, tog ribolova i sve e, popratne aktivnosti. E, tijekom proteklih godina, kada je bio prethodni sporazum na snazi od 2009. do 2011. u tim vodama, gdje se ribolov odvija temeljem sporazuma s Marokom, to je na to otpada 50% ukupnog ulova i nadamo se da će se to ponoviti i u sljedećim godinama kada stupi na snagu e, sporazum koji je potpisan sredinom godine. Sukladno ovome što sam rekao, želim naglasiti važnost flote kočarica. Do sredine 2012. godine koristile su se ribolovne prilike temeljem e, sporazuma između Europske unije i Mauritanije i to je bilo ključno kada je riječ o ukupno iskrcanoj ribi na e, glavnoj, u glavnoj luci La Luz i Las Palmas. E, u prosjeku je bilo 170 tisuća tona ribe godišnje, toliko je e, ribe iskrcano, što je generiralo značajnu gospodarsku aktivnost. Usprkos ovome što sam rekao, sporazum koji je potpisan u srpnju ove godine isključuje se falopodera flotu, dakle nije moguće doći do maritanijskih teritorijalnih voda. Isključuje se mogućnost lova u e, tim lukama, što je negativno utjecalo na e, gospodarstvo na Kanarskom otočju. Već smo rekli Europskoj komisiji putem e, našeg predstavništva i uprave za ribarstvo da je od ključne važnosti za područje primjene sporazuma o kojemu se trenutno pregovara, da se to poveća, tako da bi i ova flota imala pristup mauritanijskim teritorijalnim vodama, te da se može iskrcati riba i na Kanarskom otočju. Što se tiče raspodjele ribolovnih e, prilika, posebno vezano uz kvotu za plavoperednu tunu i kvote e, koje dodjeljuje Međunarodno povjerenstvo za lovatlonske tune, ključno je da postoje kontrole koje će vršiti Europska unija kada je riječ o ispunjavanju kriterija za dodjelu tih kvota. E, to bi bilo temeljem članka 17. uredbe Europske unije 1380 kroz 2013 Europskog parlamenta i vijeća. Članak 17. spomenute uredbe obvezuje da se primjenjuju transparentni i objektivni kriteriji kada je riječ o dodjeli ribolovnih prilika, a to uključuje e, kriterije koji su ekonomski i e, ekološki. Usprkos tome, e, usprkos maloj ribarskoj floti, ta se flota našla u nepovoljnom položaju kada je riječ o obrani svojih interesa na svjetskoj sceni, budući da je se našla pod pritiskom nekih drugih, flita, e, nekih drugih flota koje se koriste manje selektivnim načinima ribolova. Sada ću nešto reći o akvakulturi s njom se počelo raditi na Kanarskom otočju 80. godina. Mi imamo vrlo povoljne uvjete zbog e, vode koja je umjerene topline, umjerene temperature, tako da možemo omogućiti razvoj različitih e, vrsta, te se riba može uzgajati brže nego na sredozemlju. Što se tiče ovog sektora akvakulture na Kanarskom otočju, došlo je do velikog porasta aktivnosti posljednjih godina, posebno nakon 1992. godine. Imali smo 150 tona 1992. Trenutno imamo 6000 tona. Maksimalna proizvodnja iznosila je 8000 tona 2009. godine i na taj način e, su Kanarski otoci postali treća najproduktivnija regija u Španjolskoj kada je riječ o akvakulturi. Uglavnom se uzgavaju brancin i rada. Osim ovih vrsta proizvodimo i e, list e, sa imamo 21 tonu godišnje. Što se tiče broja e, ribogojilišta, imamo ih 15, to je 19% ukupnog broja u Španjolskoj, ta se brojka smanjila od 2005. godine zbog poteškoća u koje je zapao ovaj sektor. Došlo je do restrukturiranja sektora, a to je pak e, dovelo do smanjivanja veličine ribogojilišta. Što se tiče akvakulture, na Kanarskom otočju 15% proizvodnje se prodaje na lokalnoj razini, 75% u preostalom dijelu Španjolske, a 10% se izvozi u ostale zemlje kao što su Ujedinjena Kraljevina, Portugal, Njemačka i SAD. Što se tiče sredstava iz europskih fondova koji su od ključne važnosti za ribolovni sektor u, na Kanarima, e, dakle naša autonomna zajednica je koristi od toga u razdoblju od 2007. do 2013. Istovremeno iz Europskog fonda za ribarstvo financirali su se projekti vezani uz akvakulturu, ribarski sektor, stavljanje proizvoda na tržište i tako dalje. Isto tako smo iskoristili sredstva iz programa POSEI ribarstvo. Dakle, što se tiče tih sredstava, njima smo kompenzirali dodatne troškove koji su nastali zbog, e, prodaje e, ribe iz prekomorskih područja prema kontinentalnoj Europi. Što se tiče otoka i što se tiče novog Europskog fonda za ribarstvo, u novom razdoblju ćemo dobiti 50% više, 8,7 milijuna eura godišnje. Tako da ćemo sa 5,8 prijeći na 8,7 milijuna eura. Vlada Kanarskih otočja je zadovoljna postignutim sporazumom. Mi smo oduvijek vjerovali da bi trebalo e, ići na 100% povećanje. Dogodilo se sljedeće. Primljena količina pomoći bila je mnogo niža od e, očekivane. Moram spomenuti da je novi fond za ribarstvo doveo do promjena u odnosu na postupanje Europske unije prema Kanarskom otočju. Mi smo uvijek e, branili prijedloge fonda i smatramo da bi trebalo očuvati posebnu pomoć Kanarskom otočju jer je to e, jedino periferno područje Španjolske države. Mi moramo osigurati svoju neovisnost i moramo kompenzirati za neke ograničavajuće čimbenike. U smislu proračuna nismo sigurni da ćemo iz novog fonda moći ostvariti sve što želimo. Situacija je trenutno vrlo osjetljiva i moglo bi to za nas dovesti do značajnih financijskih posljedica. Ukoliko budemo e, pomoć koju dobijemo, ukoliko se to e, bude davalo u vidu zajmova. To se sve odvija u vrlo zahtjevnoj ekonomskoj proračunskoj situaciji. Javna uprava e, i općenito država nastoji smanjiti postojeći deficit u proračunu. Zaključno želim spomenuti da na razini Europske unije Kanarsko otočje uživa poseban status kao i ostala ultraperiferna područja i to je članak 349. ugovora kojim se omogućuje donošenje ad hoc mjera e, kako bismo se mogli nositi sa ograničenjima u tim ultraperifernim područjima. Kanarsko otočje zajedno sa drugim takvim područjima zahtijevalo od Europske unije da se da prednost integriranom naglasku na čitav bazen, dakle da se e, tu uzmu u obzir sve politike koje su bitne za ultraperiferna područja, što uključuje i ribarstvo. Mm, ove regije su iskazale potrebu za regionalnim savjetodavnim vijećem namijenjenog njima e, koje bi se organiziralo prema tim pomorskim bazenima i naravno to bi trebalo popratiti odgovarajućim financijskim sredstvima. To smo ugradili u reformu zajedničke ribarstvene politike kroz odgovarajuću uredbu. Sada nam je, sada treba osnovati savjetodavno vijeće za ova ultraperiferna područja, te mm, on mora dobiti odgovarajuća financijska sredstva, dakle moramo e, omogućiti da se kompenzira sudjelovanje e, malim ribarima. Hvala. Hvala. kolega. Sada odmah predajem riječ Bernardinu Santani koji je predsjednik e,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 Voilà. On y arrive. Vous avez la parole. Ahora. Señor presidente, señoras y señores eh, parlamentarios, e Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, poštovani gosti, dame i gospodo, Želim vam eh, kao prvo zahvaliti na ovoj mogućnosti koju ste mi pružili da iznesem jedno pitanje koje je možda različito od onoga o čemu smo do sada govorili. Ne govorimo ovdje o zajedničkoj ribarstvenoj politici, niti o politici ribarstva u unutarnjim teritorijalnim vodama, nego govorimo o tome kako Potpisani sporazumi utječu na politiku u najudaljenim područjima i govorimo o gospodarskom učinku koji ima potražnja za robom i također za plovilima koji se izvoze i kako je ona značajna. Dakle, pokazat ću kako je iskrcavanje ribe čimbenik koji da je zamah lokalnom gospodarstvu i regijama gdje se to oduja, a to je upravo slučaj Kanarskih otoka kada je riječ o potpisivanju najnovijeg sporazuma. Pokazat ću vam jedan video prikaz aktivnosti, odnosno djelatnosti koje obavlja jedna pelagijska kočarica, a onda ću prijeći na analizu učinka takvih iskrcaja na različite gospodarske aktivnosti u priobalnim područjima i lukama. previamente definir qué es lo que han visto. Han visto una Evo sada ću opisati ono što ste upravo vidjeli. Vidjeli ste iskrcavanje jedne kočarice. Riječ je o, o europskoj kočarici. A iskrcavanje olova se odigralo u luci Las Palmas. A Ulov je iskrcan u hladnjaču i onda je prevezen na drugi brod, na trgovački brod. Europska ribarstvena politika predviđa niz mjera za najudaljine regije i to je vrlo složen okvir koji okuplja razne čimbenike koji se odnose na zajedničku ribarstvenu politiku i međunarodne sporazume koji su do sada potpisani. Također ovdje igra ulogu i kohezijska politika Europske unije. Osim toga, treba razmotriti i Mauritaniju kada je riječ o potpisivanju međunarodnih sporazuma. Evo da spomenem nekoliko aspekata, naročito onih na, eh, koji se odnose na naš projekt. Kada je riječ o zajedničkoj ribarstvenoj politici, svjesni smo da su glavni ciljevi održivosti i očuvanje ribljeg resursa i također osnivanje jednog šireg okvira u kojem se Rivlji resurs ne smatra samo gospodarskim dobrom e, i također tražimo i snažnu suradnju sa zemljama s kojima smo potpisali sporazume. Naravno da su tu prioriteti e, očuvanja, ali i e, iskorištavanje vlastitih resursa, održiva sustava i stvaranje radnih mjesta, dakle u sažetku održivi razvoj. Kohezijska politika Europske unije u najudaljenijim regijama želi naći inovativnu i konkretnu metodologiju kako bi promicala integraciju putem različitih e, projekata koji se odvijaju u suradnji zemalja članica i najudaljenijih područja i to je povezano i sa povezanom, povezanošću zajednica i ribarstvom. Kada je riječ o ribarstvu, treba promicati proizvode koji su dostupni u najudaljenijim regijama i želimo promicati također suradnju između najudaljenijih područja i njihovih susjednih regija. Prije potpisivanja sporazuma provodi se ocjena učinka kako bi se vidio koji je mogući gospodarski učinak toga na regiju. Evo da vidimo koje su sastavnice sporazuma o ribarstvu sa maritanijom koji je naravno u skladu sa ciljevima koji se odnose na očuvanje prirodnih resursa, iskorištavanje vlastitih resursa i pridobivanje gospodarskih resursa putem e, primjene načela održivosti. No, kada je riječ o stvaranju radnih mjesta i o dodanoj vrijednosti, ti zahtjevi nisu ispunjeni. Dakle, zato nam je e, potrebna bolja infrastruktura u Mauritaniji, a osim toga tu postoji nedostatak e, djelatnosti koje dodaju dodatnu vrijednost u sektoru ribarstva koje otvaraju nova radna mjesta i dovode do stvaranja nove tehnologije. Infrastruktura koju ste vidjeli na e, videozapisu je ključna i ništa se ne može dogoditi na Mauritaniji ako se ne e, izgradi prvo takva infrastruktura kao, kao što ste vidjeli. Osim toga, Situacija na Kanarskim otocima je sljedeća, dakle 36,6% nezaposlenosti, dakle to je jedna od najviših u Španjolskoj, 362 tisuće nezaposlenih i visoka stopa gospodarske specijalizacije. Došlo je do pada u lučkim aktivnostima od 80%, izgubljena su brojna radna mjesta i to se odnosilo ne samo na luku, nego i na svime povezane sektore. Infrastruktura koja je u prethodnom razdoblju iskorištavanja u punom kapacitetu je e, međutim izgubila dio svoje djelatnosti. Koji su moguća rješenja na, za tako složenu situaciju? Mi smo sa mauritanskim poduzetnicima održali sastanak e, i iz toga je proizišla zamisao da se osnuje jedno partnerstvo koje će omogućiti javno privatno partnerstvo, naročito kada je riječ o iskrsavanju i preradi proizvoda ribarstva u lukama Mauritanije. Osvorena je suradnja sa e, lukama u Kanarskim otocima i Makapelu. Dakle, tražimo e, konsolidaciju e, tehnološko naprednog i e, održive opreme, a također na Kanarske otoke nastojimo izvesti znanje tehnologiju i nadamo se da ćemo uspjeti i pokrenuti jedno prirazno razdoblje tijekom kojega će luke nastaviti sa svojim operativnim djelatnostima. povezano suradnja i razvoj. Dakle, kanarski otoci žele potaknuti obrazovanje, stjecanje znanja, a Mauritanija bi dobila mogućnost industrijskog razvoja i potakla se, bi se također potražnja za uslugama i dobrima sa Mauritanije. Evo, u onome što smo upravo vidjeli bio je prikaz jednog ribarskog broda koji se služio lučkim postrojenjima. U ovom trenutku, međutim, e, na Mauretaniji ne postoji ništa što bi moglo prihvatiti takvu brodicu, a ova lučka infrastruktura se također koristila na način da se ulov kasnije može izvesti. Ove slike koje ste vidjeli na video snimci uključuju 27 sektora od kojih su neki povezani sa lučkim djelatnostima poput e, isporuke, održavanja brodica, zamrzavanja ulova i drugo. Zatim e, tu je i popratna industrija koja se bavi očuvanjem ulova, također e, riječ je o proizvodnji paleta i ambalaže i također Riječ je o građevinskim radovima na održavanju recimo elektroopskrbne mreže i tako dalje. Ovaj video inače je izrađen prošlog tjedna i na ovome slajdu vidite potrošnju robe i usluga brodica koje ste vidjeli na videu. 3,5 tona, dakle kada je riječ o osnovnim uslugama i također rukovanju teretom u Luci bilo je potrebno 96 tisuća eura za pružanje takvih usluga. Osim toga, posjećam da su Kanarski otoci uvelike ovisni o turizmu i tamo se ne odvijaju brojne industrijske aktivnosti, zato je ovo ključno. I kada je riječ o malim i srednjim poduzećima, i popratnim aktivnostima zato je značajna potražnja. Dakle, postoji ogromna potražnja za robom i za uslugama na Kanarskim otocima i to sve predstavlja bogatstvo za Kanare i to e, sve treba uputiti u luke gdje se iskrcava ulog. Ako ekstrapoliramo te brojke i ako razmotrimo mogućnost da se izgradi na Mauritaniji infrastruktura za e, iskrcaj ulova, govorili bismo o 300, 35 milijuna eura, naročito kada je riječ o iskrcaju ulova na Maritani i također većina tih sredstava bi se uložila u razvoj ribarstva i popratnu industriju. Dakle, tu govorimo o malim i mikropoduzećima koja su djelatna u ovom sektoru. Dakle, imamo, kao što smo spomenuli, značajnu potražnju za tim uslugama. I zahvaljujući takvim djelatnostima bi se moglo također e, pojačati volumen e, nuđenja usluga i robe za 80%. Provedena je studija o mogućnosti e, izgradnje takve infrastrukture u Luci Madibu i prema teoriji, dakle, trebali biste e, imati 350 tona iskrcaja e, ulova godišnje i to tu govorimo također i o stvaranju novih radnih mjesta, naročito kada je riječ o prijenosu ulova, kada je riječ o, industrijskom sektoru, govorimo o 390 radnih mjesta, a za skladištenje 200 radnih mjesta. I ukupno i trošak ove infrastrukture bi iznosio 373 milijuna eura u luci 62 milijuna eura i kada je riječ o skladištenju 13 milijuna eura. Naravno, Ulov bi se i dalje mogao iskrcavati tijekom ovoga procesa na Kanarskim otocima, dakle tijekom desetogodišnjeg prijelaznog razdoblja. Dozvolite mi da istaknem jedno posebno važno pitanje koje se tiče zapošljavanja. Dakle, govorimo o stvaranju radnih mjesta, a to bi bila europska radna mjesta sa europskim plaćama i također sa recimo europskim opisom posla, no ako preračunamo te plaće na um, uvjete u Maritaniji, onda bismo imali očiti efekt multiplikatora od 10 sa faktorom od 10. Dakle, ako to proširimo na hranitelji i također njihove obitelji, onda bismo utvrdili da 25 tisuća ljudi ovisi o iskrucaju olova, ali na Mauritaniji svako radno mjesto bi zapravo na neki način prehranjivalo desetero ljudi. I tu govorimo o kvalificiranim stručnim radnim mjestima, ne govorimo o e, radnim mjestima za specijaliste i e, ta bi radna mjesta bila uglavnom namijenjena ženama. Čemu bi predonio projekt Makapel? Kada je riječ o doprinosu Europskoj uniji, pa omogućio bi usklađenost sa europskim politikama i sa Um, sustavima za socijalni i gospodarski razvoj za Maritaniju također bi se pozabavio i posebnom prirodom najudaljenijih područja i također bi omogućio integraciju kanarskih otoka kao najudaljenih područja i također bi omogućio održivo očuvanje morskog resursa. Kada je riječ o razvoju infrastrukture i, sa svim, i svim aktivnostima koje su s time povezane, treba nam sljedeće. Dakle, politička volja nakon izjava o namjeri da se učvrste strateški ciljevi najudaljenih regija na svim eh, područjima europske politike. Također, Svjesni smo da je parlament e, pokazao zanimanje za ovakav tijek događaja kao što je pokazala i komisija, odnosno glavna uprava za more. Također potrebna je analiza učinka na daljenija područja e, ovak, provedbe ovakvih politika i također definicija jednog modela koji će omogućiti i primjenu izuzetnih kriterija za provedbu ovih mjera i također treba razmotriti i e, razvoj e, ciljeva integriranosti i održivosti, a također bismo zatražili i uključenje klauzula iz međunarodnih sporazuma o ribarstvu što bi dalo jednu dodatnu vrijednost uz samo sudjelovanje, odnosno iskorištavanje dostupnih resursa. Dakle, u zaključku dozvolite mi samo da spomenem rezoluciju e, Europskog parlamenta od 18. travnja 2012. godine koje omogućuje nalaženje inovativnih rješenja za unapređivanje regionalne integracije odnosno integracije između najodeljenih područja i trećih zemalja. Ovo je projekt koji je proizišao iz poslovne zajednice, a cilj je ujednačeni razvoj obaju regija, a također se pridržava i svih zahtjeva koji su izneseni u ovoj rezoluciji. Hvala vam lijepa. Hvala. Dakle, prelazimo sada na pitanja. Odmah dajem riječ Izabel Toma. Qui Hvala gospodine predsjedatelju. Kao prvo želim zahvaliti svim govornicima koji su došli iz daleka, neki uistinu su putovali vrlo daleko iz najudaljenijih eh, područja gdje žive europski građani. Imam jedno pitanje, imam nekoliko pitanja. Eh, smatram da bismo trebali prestati koristiti velike riječi koje ne primjenjujemo u dijelu. Plavi rast još uvijek predstavlja nadu za Europsku uniju. Kao što smo danas čuli, to još uvijek vrijedi. Čuli smo s kojim se poteškoćama susreću oni koji žele investirati u taj segment. Dakle, očito je da kada govorimo o plavom rastu da sve ostaje na očekivanjima i na riječima, manje na dijelima. Iako je došlo do nekih pomaka, e, želim samo reći našim uzvanicima, e, usprkos zadnjoj raspravi o zajedničkoj ribarstvenoj politici i povećanju kompenzacija i naporima na akvakulturi, dakle da smo zadržali ulaganja u luke, zahvaljujući parlamentu. Bilo je predviđeno da se to ukine, e, to je predložila komisija. Međutim, usprkos tome još mnogo toga trebamo odraditi. Što se tiče modernizacije proizvodnje, slažem se s onime što je rečeno i posebno vezano uz plovila. Nažalost, e, u raspravi koja je potresla parlament vezano uz zajedničku ribarstvenu politiku, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, mi smo izgubili tu bitku, no smatram da se trebamo vratiti na to i trebamo nešto više reći o modernizaciji ribarske flote. Slažem se i sa onime što je rečeno vezano uz potrebom za više istraživanja, posebno za ultraperiferna područja. Tu postoje neke vrste koje su drugačije nego na kontinentu, ekosustavi su kompleksniji i fragilniji u nekim slučajevima više nego što je to slučaj na kontinentu i zato ih je potrebno bolje upoznati. I postoji potreba da se ulože veći napori, e, da se ulože veća sredstva u istraživanje bilo je nekih problema vezano uz preradu u odnosu na uvoz e, konkurencije. E, tu se može ostvariti značajna dodana vrijednost i tu pritom mislim posebno na kanarske otoke. Da, plavi rast se treba odnositi na novu proizvodnju, ali istovremeno ne treba ukinuti ono što već postoji i treba e, to iskoristiti za daljnji rast neću dužiti. Imam samo nekoliko pitanja. Prvo pitanje, e, što je sa regionalnim savjetodavnim vijećem? Kakva je situacija? Koliko sam shvatila, do sada ništa nije odrađeno. Zanima me gdje su prepreke i zašto se ništa nije poduzelo. I zanima me isto tako vaše razmišljanje o problemu uvoza E, koja su vrlo konkurentna, budući da je i zanima me imamo li nekih e, problema kod kontrole u teritorijalnim vodama ovih područja, primjerice na Majotu ili u Gvijani, Bajani. E, postoji nezakonit ribolov brodica nekih trećih zemalja i imamo li mogućnost kontrole nad time? Hvala Izabel. Sada riječ ima Gabriel Mateo. Gracias, presidente. Lo primero quiero hacer agradecer la... Hvala, gospodine predsjedatelju. Želim na samom početku zahvaliti svim našim uzvanicima. Mislim da je ovo pravi trenutak da progovorimo o ultraperifernim područjima. Nemam neko konkretno pitanje. Mislim da smo dobili jasna objašnjenja i Istina je da oni koji dolaze iz tih područja najbolje znaju što se tamo događa. Drago mi je što vidim toliki, toliko veliki broj plakata u parlamentu gdje se govori o ribolovu u ultraperifernim područjima. Mislim da je to dobra stvar i mislim da je isto tako dobro da smo organizirali ovu javnu raspravu i želim zahvaliti svim eh, članovima odbora no, isto tako moramo imati na umu da je odbor za ribarstvo onaj kojemu ima najveći broj članova iz prekomorskih područja u čitavom parlamentu. I svi smo se tu pojavili, mislim da je to bitno spomenuti. Naravno, to ne znači da ćemo moći riješiti sve probleme, ali evo, tu smo i radimo na tome, pokušavamo ih riješiti. Isto tako treba imati na umu da Europski parlament e, iskazuje svoju predanost u pomoći prekomorskim područjima kada je riječ o ribolovu. Čuli smo da su se povećala financijska sredstva, povećanje od 50% nije beznačajno. Naravno, mi ćemo dati sve od sebe kako bismo e, u najvećoj mogućoj mjeri povećali financijska sredstva. Čuli smo od predsjedatelja da je da ne bi trebalo smanjiti iznos koji se daje ovim područjima i on je kao izvjestitelj u trijalogu to e, branio taj stav do samoga kraja. Svako od naših područja ima svoje specifične probleme, to je istina. Postoje različiti problemi na pojedinim kanarskim otocima vezano uz ribolov, dakle to su sve vrlo specifične stvari i zato je dobro da radimo zajedno na tim pitanjima. To je nešto što je u interesu svima nama. Mnogo smo čuli o sporazumima s trećim zemljama. Europski parlament je opredjeljen da nastavi raditi na tome. To je jedan ključni instrument, kao što smo čuli od e, jednog odgovornika. Yo no sé Savjetodavna vijeća su bitna, treba ih osnovati za e, sva prekomorska područja. Ne znam koliki će resursi biti na raspolaganju, no Europski parlament je već naveo koji će članovi raditi e, u tim vijećima. Ja sam jedan od njih. I ono što će nama biti bitno jest da se tu radi na što pozitivni način. No isto tako je tu i projekt Makapel. Zahvaljujem svima onima koji su omogućili taj projekt. E, na Kanarskom otoču je bilo problema kada je riječ o sporazumu s Mauritanijom. Taj sporazum nije dobar. Bilo je nekih e, promjena, nekih poboljšanja. Tako da se to razlikuje od početnog e, sporazuma, dakle ovo što je potpisano. Kada je prvi puta iznesen prijedlog, bile su dvije mogućnosti. Prva je bila da naprosto briznemo u plać i da ništa ne poduzmemo, a druga je bila da zasučemo rukave i krenemo s radom. I to su učinili i na Kanarskim otocima. Ljudi su rekli da, situacija je teška, ali evo mi ćemo predložiti niz prijedloga našem sugovorniku u Mauritaniji. Vidjet ćemo kako možemo na najbolji način iskoristiti pogodnosti toga sporazuma. Dakle, moram reći da je tu Europska unija djelovala nekonzistentno. S jedne strane je mnogo novca uloženo u luke, a s druge strane Europska unija dopustila je da se u tim lukama smanji aktivnost i to kao posljedica sporazuma s trećim zemljama. Dakle, smatram da je ovaj projekt vrlo zanimljiv, moramo ga podržati koliko god možemo. Jer temeljem toga projekta se omogućuje budućnost ribolovu i ribarstvu. I to daje razloga za optimizam. Dakle, kada govorimo o akvakulturi, i infrastrukturi u lukama, vidimo zapravo koliko je gospodarskih e, aktivnosti ovdje uključeno vezano uz luke i to smo mogli vidjeti i na ovom videu, dakle postoji mnogo aktivnosti oko e, tih lučkih aktivnosti. Mogu samo još jednom čestitati govornicima i ponoviti našu predanost na radu e, sa prekomorskim područjima u području ribolova. Kolega Serao ima riječ. E, muito boa tarde. Eu e, Lijepo vas pozdravljam. Ja također želim iskoristiti ovu priliku da čestitam našim govornicima na vrlo zanimljivim izlaganjima. kada uma regiões. uma de, uma regiões Mislim da je ovo dobra prilika da se upoznamo sa svim tim područjima. Još ćemo čuti govornike iz Azora i Madeire. Dosadašnji projekti nam e, ukazuju na razlike između regija i ulažu se veliki napori i polako se grade veze sa ultraperifernim područjima. Udruge ribara rade na tome da se da se osnuju regionalna savjetodavna vijeća, moramo imati na umu veličinu mora. Ako pogledamo kakva je situacija s državama članicama, vidi se velika razlika, međutim to se ne odražava u samoj produktivnosti, to iz nekoliko razloga. Riječ je o dubokim morima, velike su udaljenosti među otocima i činjenica je da produktivnost nije velika u usporedbi sa nekim drugim područjima kontinentalnom, u epikontinentalnom pojasu. Na Azorima se proizvodi samo 19% od ukupnog ribarstvenog sektora u Portugalu. Čuli smo nešto vezano uz francuske prekomorske teritorije. Bilo je riječ o tržišnoj cijeni poljoprivrednih proizvoda. Akvakultura može predstavljati opasnost za tržište. E, imali smo neke brojke, nešto kao 15 eura po kilogramu u usporedbi sa jednim eurom po kilogramu. I mislim da na to utječe uvoz ribe iz sumnjivog podrijetla. Već smo spomenuli Filipine i njihovu ribolovnu flotu. Mislim da je to vrlo zabrinjavajuća pojava ako se to usporedi sa proizvodnjom koju imamo u ultraperifernim područjima. E, ima nešto što nisam u potpunosti shvatio kada smo kada nam je Jean-Claude Jojot održao svoje izlaganje. On je govorio o nezakonitom ribolovu i o raznim e, problemima kod ribolova u vodama e, u francuskim prekomorskim područjima. Koliko sam shvatio, tamo se pojavljuju neki specifični problemi koje nisam u potpunosti razumio. Što se tiče akvakulture i korištenja e, neautohtonih vrsta, dakle uvezenih vrsta koje nisu autohtone u tim e, prekomorskim područjima, ako sam dobro shvatio, na Kanarskom otočju i na još nekim e, i u još nekim udaljenim područjima. U uzgoju riba se koriste uvozne vrste. Dakle, uzgajaju se uvezene vrste riba. Zanima me koji je omjer, primjerice na Kanarskom otočju, između proizvodnje e, lokalne ribe iz uzgoja i one koja je uvezena. I utječe li to na ekosustav e, u tom moru. Što se tiče gospodina, izlaganja gospodina Santana, zanima me pod kojom zastavom plove ti ribarski brodovi i kako se to uklapa u vaš izvozni model. Na što ste tu mislili? nisam u potpunosti shvatio na, na koji dio ribarstva ste mislili. Dakle, to su zapravo dva pitanja. Jedno je pitanje upućeno gospodinu Jojotu, ću njemu riječ. I nakon toga ću dati riječ gospodinu Santani. to pitanje ilegalnog ribolova je jako važno, osobito u za i Zamoću. Ukoliko dopustite predsjedniče Patriciju Triše da odgovori. ispričavam se, gospodine Jot, a kad se radi o ovim vrstama koje se koriste u akvakulturi, postavljeno je pitanje, dakle o tim egzotičnim vrstama. A, to će biti vaš kolega. Dobro, sada ćemo dati riječ gospođi Dogovorite, samo, samo nek nam netko odgovori, molim se. Dobar dan, predsjedniče. Ja sam iz regionalnog e, odbora za ribolov, koji danas pretpostavljamo. Imamo 3000 tona proizvodnje ribe u Gvajani, a s tim u vezi postoji i ilegalno strano e, ribarstvo podrijetlom iz Surinama i Brazila koji izlove tri puta više od nas, kao što je rekao predsjednik Jojor. Dakle, to je to e, inozemno ribarstvo koje nas e, guši, koje nam sprečava razvoj. Hvala. Gospodin Herman, možete li nam objasniti možda sastav e, akvakulture u ultraperifernim područjima? Svakako. Pa to je činično stanje, dakle mi bismo voljeli da se izvorno zanimamo za egzotične vrste, ali kad se ništa ne zna o jednoj vrsti, onda trebamo istraživanje traži, traje 15 godina, a mi ne raspolažemo time. Znate, na svjetskoj razini 15% e, je 15% e, je autohtona. Znači što se tiče vrsta, evo, svinjetina nije postojala kod nas, piletina nije postojala, dakle ne treba činiti, e, predstavljati to kao nekom velikom tragedijom invazivne vrste doze same po sebi. tako je i e, jedna vrsta ribe e, došla sa sjevera Floride, a nitko je nije tu doveo. Dakle, ono što mi radimo jeste e, uzgoj, počinjemo od larvi i to su ribe koje nije lako hraniti, ostaju u blizini kaveza ono što mi vidimo dakle, u našim krajima jeste da ukoliko pobjegnu, onda, onda ih e, predatori pojedu. Joe Barakuda, tako da zovemo. Gospodin Santana, posljedno vam pitanje o zastavama pod kojima plove i o vrsti ribolova. Gospodine Santana, izvolite. Da, pa to se radi u sklopu ugovora između Europske unije i Maroka. Brod je bio europski sa nizozemskom zastavom i radilo se o pelagijskom ribolovu, dakle nizozemski brod. Dobro, što se tiče uvedenih vrsta i one su te koje dovode i unose bolesti, kao što je bio slučaj u brojnim e, pacifičkim, e, pacifičkom otočju, mislim da e, je u Novoj Kaledoniji uvođenje novih neautohtonih vrsta Ovdje govorim dakle o tome da je čovjek donio nove vrste, ne autohton. Naravno da ima promjena u populacijama tako što dođe, dolazi do migracija, zbog klimatskih promjena i tako dalje. Ali u biti govorim ovdje o donošenju novih vrsta ribe zbog, za potrebe proizvodnje. Dakle, da, istina je da treba poboljšati gospodarstvo u najmanje favoriziranim eh, područjima. Vidjeli smo da postoje katastrofalne E, razine nezaposlenosti u ultraperifernim područjima i da se to odražava naravno na ribarstvo, na isplativost ribarstva jer e, i resurse treba dijeliti na veći broj ljudi naravno. No, uvođenje novih neautohtonih vrsta svakako može imati posljedice. Veliki broj tih jedinki pobjegne iz uzgajališta tako da nastaju bolesti, odnosno pojavljuju se, rasprostranjuju bolest poput cigatere koje pak ugrožavaju proizvodnju i e, urod iz akvakulture. U Asorima ima zakonodavstvo koje je jako specifično. Ono zabranjuje uvođenje novih vrsta za potrebe akvakulture, ali ulaže na proizvodnju lokalnih vrsta i na istraživanje lokalnih vrsta. Dakle, to je moje pitanje. Koji je to, e, što se radi, poduzima, dakle, u biti, koji je odnos lokalne, endogene i egzotične vrsta ribe? Gospodine Herman, izvolite. Evo ga, prvo, daću vam nekoliko znanstvenih podataka koje sigurno nemate. Sigatera ne može biti proizvod e, uzgajanja. Dakle, to je proizvodnja toksina od korala, a mi na koralnom grebenu ne uzgajamo ribe, tako dakle, da ne može doći do te tolike proizvodnje toksina. Dakle, to je neutemeljena informacija, to vam potvrđujem, možete istražiti. I znate, e, uvođenje novih vrsta se ne radi na bilo kakav način, postoje jasna pravila, mi nemamo pravo uvoditi egzotične vrste. Vrste koje uvodimo su, e, dobili smo dopuštenje izuzeća, dakle radi se sa e, kozicama, sa lombrinom koja postoji na svim mogućim francuskim pomorskim područjima a treća je tilapija koja postoji na dosta kontroliranim e, sustavima i jako je mala mogućnost e, za da bježedinke. Dakle, ali istina je ono što nemam, istina je da nemamo autohtone vrste. To sam govorio i da, mi, mi, mi, mi bismo voljeli da to bude, da se to uspostavi i želimo na tome raditi. Hvala, sad ćemo nastaviti, odnosno privesti kraju ovaj panel, da ćemo riječ Europskoj komisiji, gospodinu Ormando Studiju. Ne, nije on u pitanju. Ispričam se, htjeli ste se javiti za riječ, izvolite gospodine. Predsjedniče, najprije dopustite da vama i članovima vašeg odbora zahvalim što mi omogućavate da e, se javim za riječ jer nisam e, član ovog odbora iako sam europski zastupnik jer predstavljam e, osobito ultraperiferne regije. Želim vam zahvaliti na ovoj odličnoj inicijativi. Ovo je stvarno jako važna stvar za prekomorska područja kojim je ovakav publicitet e, jako važan. Oni su na 19, 20, 25 tisuća kilometara i nije e, ja, lako dobiti vidljivost i jako mi je drago što mogu evo, konstatirati da će 28 država članica Europske unije bolje poznati prekomorska područja. Još jednom želim zahvaliti i čestitati svim javljanjima na sjajnim izlaganjima, osobito gospodi Hermanu i Jojotu, predstavnicima prekomorskog, prekomorskih područja i napravili su jako dobru vjernu analizu izložili su, iznijeli su brojne izazove s kojima se suočavamo. Ribarstvo i akvakultura za nas predstavljaju jako važne gospodarske sektore i osobito želim reći predsjedniče, dakle, ja, iako nisam član ovog odbora, rado bih e, prisustvovao s vremena vrijeme ukoliko dopustite, jer s obzirom da sam predstavnik e, prekomorskih područja, želio bih dati svoj skromni doprinos vašem radu. I e, moram vam reći da žalim za nečim, a istovremeno bih želio da se to riješi. Naime, iako su predstavnici ovdje nazočni sve rekli što je trebalo reći, možda bilo korisno Znam ja da je to skupo, da treba stvar organizirati, ali bilo bi divno da svi predstavnici naših različitih regija mogu doći ovdje, to bi za njih bila dodatna motivacija, to bi ih valoriziralo i da im se pruži mogućnost da se ovdje e, očituju i da se zalažu dodatno za e, ribarstvo, kao što je rečeno. Svaka regija ima svoje specifičnosti, sa istoka na zapada, Martinike do Guadalupe, Gvijane do reunion, e, svaki rolovi e, e, ribari na svoj način, sve je to drugačije. U svakom slučaju želim vam svima još jednom zahvaliti. Dragi kolega, kao prvo najljepša hvala što ste došli, na vašem javljanju vam se zahvaljujem. Istina je da nismo mogli sve pozvati, ali kao i vi, ja sam francuz. Za mene Antili, Guadalupa, Martinika, Marigalon, sve je to jako blisko no u svakom slučaju primio sam na znanje poruku i ja sam u svakom slučaju oduševljen izlaganjima svih naših govornika. Dakle, odmah sad predajem riječ Armandu u ime komisije. Armando. Hvala. Ukratko ću odgovoriti na pitanje koje je postavljeno, koje se odnosi na stvaranje ovog savjetodavnog vijeća ultraperifernih regija znate da je to u nadležnosti samih operatera koje trebaju priznati ovaj sporazum. No, komisija je izrazila svoju zabrinutost zato jer je vrijeme prolazilo, a činilo se da se baš ne poduzima previše inicijativa. Dakle, nakon što smo uspostavili dijalog, doista mi je drago što mogu reći da će se sutra prvi puta sastati predstavnici ribara gotovo svih najudaljenijih regija. Predvidjeli smo jedan prostor za njihov sastanak e, i to će biti doista povijesni događaj. Dakle, položit će se temelji tih e, savjetodavnih vijeća i mislim da će to biti korisno. Armando, pa to je divna vijest. E, hvala ti. Drago nam je što si došao. Jer mi tako već dugo čekamo tu stvar, stvaranje tog savjetodavnog vijeća, ultraperifernih regija. U svakom slučaju ostvaren je napredak. Ako dopustite predsjedniče, ja bih želio dodati da je to ostvareno donekle i zahvaljujući ovom današnjem javnom saslušanju danas popodne što su e, svi iskoristili da e, sudjeluju, dakle da imaju zajedničke troškove, putne troškove i tako dalje. Sjajno, evo, ostvarili smo određenu uštedu, to je vrijeme, današnje vrijeme, vrijeme uštede u svakom slučaju, no glavno je da smo to ostvarili. Ispričavam se sada. E, Armando, molim vas e, sada da pređemo svi na drugi panel. Radi se o stanju ribarstva u sektoru Madera i Asor, Asorskog otoča. I Predajem odmah riječ e, Antoniju Domingu Domingosu koji je doktor znanosti iz Madere. Mislio sam Lisabon, ispričavam se za većinu Europljana, e, Portugal, to su Porto i Lisabon, ali istovremeno imamo i Madere. Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupnici, članovi ovog odbora, predstavnici najudaljenijih regija, dragi gosti. Želim i ja dati svoj doprinos ovoj našoj razmjeni gledišta sa razmatranjem situacije u sektoru ribarstva. Sa stajališta ekološke i društvene održivosti. Ja ću se osvrnuti na najtradicionalnije ribarstvo i također ribarstvo koje je najznačajnije za društvo, a i za okoliš na Madeni. Kao što je već rečeno, Sekli ste uvid u to što znači plavi rast i također zajednička ribarstvena politika, a najudaljenije regije daju Europskoj uniji oceansku dimenziju. Bez oceana i bez najudaljenih područja njihovih teritorijalnih mora Europa bi bila zapravo ograničena priobalna regija vrlo malih dimenzija. Kada govorimo o plavom gospodarstvu, Ljude moramo staviti u središte razvoja iz toga i također trebamo i imati uvijek na umu i potrebu zaštite mora i potrebe najudaljenijih područja. Kao što je rekao upravo gospodin Serao, najudaljenije regije poput Madere, Azora i Kanarskog otočja zapravo postoje u vrlo specifičnim uvjetima. Ja sada neću iznositi detaljnu tehničku analizu njihovih e, odlika, ali e, zapravo je ribarstvo koje se tamo odvija vrlo specifično. Ti su otoci vrlo male točkice usred ogromnog oceana i naravno to je dovelo do stvaranja vrlo specifične ekološke situacije koja je drugačija od bilo kojeg drugog područja koje je bliže kopnu Europe. Dakle, to su područja koja nemaju mnogo hranidbenih sredstava, koja, čija je proizvodnja siromašna, to su vrlo sitni otoci, tako da su priobalni ekosustavi vrlo mali i neproduktivni, a također i vrlo krhki. Na slajdu vidite more koje je praktički bez vode, a ovi ovaj, e, vrhovi predstavljaju otoke. Vidite tu Maderu. I također podvodne grebene koji su nekad bili otoci, ali više nisu zbog podizanja razine mora. najniža točka, dna je 5900 metara i tu se odvija ribarstvo i zapravo je to ribarstvo koje je nemoguće usporediti sa bilo kojim drugim. Dakle, vidite e, ovaj sitan otočić e, sa e, vrlo strmom, strmim padom dna. Zapravo tu nemamo uopće epikontinentalnog pojasa, nego je riječ o vrlo dubokom moru koji je, ima također e, i vrlo karakteristične odlike koje uvjetuju razvoj ribarstva tamo. Ako pogledamo statističke podatke za Maderu, imamo otprilike 91 do 93 riblje vrste koje se izlovljavaju ovisno o dobu godine, no tu sam na ovome slajdu naveo onih najznačajnijih deset koje predstavljaju 97% ukupnog ulova. Dakle, ovo je ogromno more sa gotovo stotinu ribljih vrsta koje su uključene u ribarstvo, ali e, deset tih vrsta je ključno upravo za ribarstvo. Imamo također jednog školjkaša koja je jedina obalna vrsta ali e, neke su ili migratorne vrste kao recimo tuna ili su to ventovske e, i pelagijske vrste, dubokomorske vrste i to je nešto što moramo imati na umu ako razmatramo okruženje i sam okoliš ovoga područja. Ako pogledamo duboko morsko ribarstvo, ono je doista značajno, no e, zapravo njegov udio opada u posljednjim godinama. Broj brodica je spao sa 34 na 21 od 2009. godine. To se isto e, odražava i na e, kretanje kapaciteta i snage flote i vidimo također da se odražava i na iskrcani ulov i e, cijene koje su isplaćene za taj ulov. Dakle, to ne rezultira stalnim ribolovnim naporom, dakle, postojeći kapacitet opada kao i količina iskrcanog ulova. Ako pogledamo ovih najglavnijih deset ribljih vrsta, dakle, imamo crnog zmičnjaka koji predstavlja 43 ukupno, posto ukupnog ulova. Zatim e, imamo također i e, tunja progavca koji ima veliki udio također u ulovu, ali ako pogledamo vrijednost, vidimo da crni zmičnjak ima udio 43% i to je zapravo riba koja je dostupna čitavu godinu i ona predstavlja najznačajniji resurs za Madernu i važna je u gospodarskom i u društvenom smislu. Ako razmotrimo razvoj ribarstva, dakle usredotočit ćemo se na e, crnog zmijećnjaka, Vidimo također da se tu odražavaju ovi trendovi koje smo vidjeli kod ukupnog iskricaja. Dakle, kroz godine opet dolazi do pada količina. A crni zmičnjak je zanemaren od strane znanstvenika i zbog toga nemamo mnogo podataka o onome što se događa i čak nismo bili niti upoznati s činjenicom da je to migratorna vrsta. No prije nego što je došlo do ovog smanjenja, to je zapravo bio smanjenja e, flote kočarica na e, zapadnom Atlantiku i zapravo su zbog toga dolazile zrelije e, ribe, zrelije jedinke u naše vode i zbog toga je komisija predložila očuvanje takvih resursa zabranom e, dubokom morskog kočarenja na sjeveroistočnom Atlantiku. Dakle, i parlament je u tome odigrao određenu ulogu i snosi sada odgovornost zato što ta flota više nije održiva. To nije vrsta koja se konzumira u drugim dijelovima svijeta, ona zapravo završava u brašnu za ribe. Vidjeli smo u posljednjim godinama povećanje intenziteta kočarenja i kao posljedicu toga došlo je do smanjenja iskrcaja ulova. Zapravo ovo je povijesno značajno ribarstvo, dakle praktički i prva dubokomorska ribarstvena djelatnost e, u svijetu. Dakle, e, ta se riba obila od 1939. na dubini od 200 metara bez tehnologije, bez kapaciteta kojima danas raspolažemo u modernoj industriji ribarstva. Ona je važna za e, sredozemnu dijetu, za sredozemni način prehrane i ona zapravo predstavlja oh, osnovno prehrambeno sredstvo za lokalno stanovništvo od 1839. Dakle, to je bilo održivo ribarstvo, malo zanatsko ribarstvo, jer E, su se time bavili stariji ljudi koji su bili također značajni za gospodarstvo i za društvo, a i za turizam. Zapravo je dio turističkog doživljaja doći e, tu i jesti crnog zmijećnjaka. To je zapravo jedno gastronomsko iskustvo i užitak e, kojemu se turisti raduju i koje očekuju. Koji je učinak opada e, iskrcaja? Imamo gubitak radnih mjesta, gubitak e, prihoda i ove malobrojne brodice koje su preostale moraju otići dalje e, na otvoreno more kako bi našle nova plodna područja, no to također povećava ribarstveni pritisak na, i, na riblju populaciju, a nažalost riblja naselja je nemoguće zaštititi. Zbog toga nam trebaju konkretne mjere upravljanja u ribarstvu, Možda bismo trebali učinkovitije e, graditi ribarice, e, e, trebali bismo modernizirati ribarsku plotu kako ona ne bi dalje odlazila na otvoreno more, no to su hitne mjere koje su nam potrebne kako bismo zaštitili okoliš i E, to su mjere koje su primijenjene i na druge oblike ribarstva. Dakle, to znači integrirano upravljanje koje uključuje čitav niz susjednih zemalja i sve potrebne organizacije kako bi se omogućilo integrirano upravljanje i ovom vrstom ribarstva. Mi smo jedna mala udaljena regija, jedan otok koji proizvodi ribu koja je primjerna sa stajališta zaštite okoliša, a to je upravo u skladu sa ciljevima integrirane pomorske politike, zajedničke ribarstvene politike i također politike zaštite okoliša Europske unije. Mislim da bi bilo žalosno da se Madera mora odreći takvog važnog ribarstva koje je bitno i za gospodarstvo i za društvo, a socijalni učinak svega toga je već primjetljiv. Možda je moguće da će taj sektor ribarstva u potpunosti nestati i zato sam e, htio vam danas e, ovo približiti. Hvala, sada odmah dajem riječ gospođi Mačado. Ona je predsjednica upravnog vijeća e, jedne, jednog trgovačkog društva koje je specijalizirano za prodaju proizvoda iz mora na Azorima. I govorit ćemo također o ekonomskim aspektima tržišta na Azorima. Izvolite. <coughs> Senhoras e senhores deputados, entidades oficiais. Dobar dan svima. Doista me je drago što vam se danas mogu obratiti u svojstvu predstavnice Lota Sora, pružatelja usluga eh, ribarstvenih tržica eh, u nazorima i nastojat ću ocrtati koja je stvarnost ribarstva, budući da smo mi jedna udaljena regija, ja ću nastojati razmotriti i pitanje trženja i također gospodarska pitanja. Dakle, Lutasori je javno poduzeće koja već 35 godina eh, se bavi prodajom ribe, upravljanjem lukama i također ribarskim tržnicama i također opremu za hlađenje koja je potrebna za distribuciju i prodaju proizvoda. Mi također eh, i dostavljamo informacije i statističke podatke o ribarstvu na Surađujemo sa eh, svim djenicima u ribarskom sektoru na izvoru i također eh, na kraju lanca i također uživamo i brojna priznanja za potporu koju pružamo ovome sektoru. Najudaljenije regije koje su opisane u 340. E, članku ugovora o funkcioniranju Europskoj uniji su e, zapravo područja koja se nalaze u jedinstvenoj situaciji. One jesu dijelom e, jedne zemlje članice, tako da se na njih primjenjuje europsko pravo, ali svejedno one E, se nalaze u posebnim okolnostima, udaljene su od kopna, zemljopisno su izolirane, udaljena su tržišta, one imaju malu površinu što utječe također na rentabilnost ulaganja i e, također na ekonomiju razmjera. E, također i krajolik je vrlo često vulkanski kao što je slučaj na Azorima, a također e, je e, tamo vladaju posebni klimatski uvjeti i ako zbrojimo sve te čimbenike, one utječu na preživljavanje tih regija i njihov gospodarski i socijalni razvoj. Ako, dakle, opet uzmemo te čimbenike, oni ograničavaju gospodarski i socijalni razvoj tih regija. Trebate uvidjeti koje su odlike Azora kada je riječ o ribarstvu. Regija se sastoji od devet otoka koji su eh, zemljopisno izolirani. Oni su udaljeni 1600 km od portugalske obale i otprilike 4000 km od SAD-a. Najmanji otok je Ilja do Corvo sa površinom od 17 eh, km kvadratnih, a najveći je Sao Miguel sa 747 km površine. Ta e, izolacija je čimbenik koji treba zbrojiti sa udaljenošću između samih otoka. Brojni otoci čak niti nemaju zračnu povezanost sa ostatkom regije, što znači da je teško e, pristupiti e, mogućnosti izvoza i stranim tržištima. Zbog prirode tih otoka, vrlo ih je teško povezati sa ostalim središtima. Ako su veze neredovite ili nedovoljne ili preskupe, onda to utječe također na našu sposobnost konkuriranja sa proizvodima iz drugih područja, što uključuje Europu. Imamo gospodarsko e, isključivo područje otprilike 1 e, milijun četvornih kilometara, no e, svejedno ribarstveno područje je vrlo malo zato jer je more vrlo duboko i to, to čini vrlo malo područje, otprilike 0,8% ukupne gospodarske zone je pliče od 600 metara i osim toga ako tome pribrojimo vrlo brdovito morsko dno, ono ima učinak na ribarstvenu djelatnost. Naravno, ona je bitna za preživljavanje stanovništva i stanovništvo se uglavnom bavi malim ribarstvom na obalnim područjima tih otoka i na otocima zapravo nema nikakve e, ekonomske alternative iskorištavanju ovih resursa. Iz tih razloga zajednice koje su zainteresirane za zaštitu svojih resursa E, se trude da bi ih očuvale. Dakle, postoji e, ribarstvo na tim otocima već šesto godina i uvijek se time opravljalo vrlo oprezno na e, načelu predosrožnosti, također primjerenoj veličini flote i odabranim alatima. Arhipelag Azora je također područje Europske unije koje bilježi najveći broj mjera očuvanja i E, kratkoročno to je negativno e, utjecalo na ribarstvo, ali dugoročno to je omogućilo održivost resursa i zbog toga nas brine pristup azorskim vodama koji je omogućen drugim zemljama članicama. Pitanje održivosti resursa je nešto o čemu flote koje dolaze iz drugih zemalja ne vode računa. Određene ribarstvene djelatnosti koje se obavljaju u najudeljenim područjima trebaju se povezati sa e, ribarcima koje su registrirane na, e, u objema teritorijima i e, to je važno također kada je riječ o održivosti lokalnog ribarstva. S obzirom na činjenicu da je to malo ribarstvo i da je sektor vrlo krhak u cijeloj Europskoj uniji, Europska e, Europska unija i njezine odluke imaju ogroman učinak na takve teritorije. Obveza iskrcavanja je primjer u tom pravcu zato jer ne postoji izlaz na tržište za ribu koja nije namijenjena ljudskoj konzumaciji, tako da je teško primijeniti te propise. Dame i gospodo, ribarstvo je važan e, sektor za zore, ne samo kada je riječ o dodajnoj vrijednosti, nego i kao izvoru zapošljavanja. E, sektor ribarstva se ne ograničava samo na gospodarsko ribarstvo, nego na rekreativno ribarstvo, ribolov, i također e, imamo brojne ljude koji prodaju proizvode ribarstva i koji se bave um, očuvanjem e, proizvoda i skladištenjem proizvoda, a s time je povezan također i brodograđani sektor. Ako uzmemo gospodarsko ribarstvo, imamo e, promet od otprilike 30 milijuna eura na godišnjoj razini i ribarstvo pridonosi 20% ukupnom, ukupnog izvoza Azora, tako da je važan izvor zapošljavanja i regija je također uložila u modernizaciju ribarske infrastrukture, naročito u lukama i u potpornim uslugama za brodice i za njihove zapovjednike. Također imamo i prostore za iskrcavanje, hladnjače i skladišta. Lotos Oro obslužuje ribarsku zajednicu, imamo otprilike 3000 ribara Imamo 11 ribljih tržnica u lukama i, trideset 30 iskrcajnih mjesta što odgovara ovakvom malom ribarstvu koje se odigrava svakoga dana i gdje ribari dostavljaju ribu lokalnim potrošačima i industriji koja onda to dalje šalje u izvoz ako je potrebno. Imamo također e, HASAP certifikat e, koje je izdalo jedno e, vanjsko tijelo, što znači da i proizvođačima i potrošačima osiguravamo visoko kvalitetan proizvod koji udovoljava svim sanitarnim uvjetima i također se trudimo očuvati održivost ribarstva. Naša flota se sastoji od 670 brodica, od 90% e, je e, do 12 metara duljine, a e, najveće brodice se nalaze na otoku Sao Miguel i gdje se odigrava također i 50% iskrcaja po vrijednosti. Najznačajnije vrste za zore su crni čnjak i pagar. Kada je riječ o gospodarstvu, važno je naglasiti da je porez na te riblje vrste e, ne, nesmanjen, treba ostati tako, zato je zbog toga moglo došlo do negativnih posljedica po lokalnu zajednicu. E, pelagijske e, vrste, recimo e, tunj okan i također druge vrste su važne za gospodarstvo. Ribarstvo se također obavlja putem ribolova štapom i to je zapravo vrlo selektivan alat i vrlo selektivan način lova, tunolova. Pelagijske vrste plava riba prevladavaju u, u iskrcajima, dakle sa udjelom od 60%, a ove navedene vrste e, predstavljaju 25% iskrcaja. Kada je riječ o izvozu, ostvarili smo dobre rezultate po pitanju ribe za e, ljudsku konzumaciju. Naše najvažnije europsko tržište su Španjolska i Italija. Sektor ribarstva ne bi se mogao održati bez e, industrije prerade e, koja je naročito konzerviranje tune, naročito e, tunja prugavca. To je važan resurs za lokalnu industriju zato jer nam to omogućuje povećanje izvoza i smanjenje uvoza. Ova industrija je prisutna na tri od devet otoka na Azorima i ima godišnji promet od 55 milijuna eura, što znači da se godišnje proizvodi 20 tisuća tona, a to je također industrija koja daje 700 radnih mjesta. Izvoz konzervirane tune je najveći izvoz, izvor prihoda, dakle to je glavno tržište, kao što smo rekli, Italija i Španjolska. Postoje razna poduzeća koja su uključena u sektor ribarstva. Procjenjuje se da na Azorima postoji više od 500 poduzeća koja djeluju u sektoru ribarstva, koja zapošljavaju 8% radnog stanovništva. Dame i gospodo, svi ovi podaci možda se čine beznačajnima, naročito ako ih usporedimo sa velikim europskim poslovnim centrima, no za našu regiju, s obzirom na njenu veličinu i posebnu prirodu, Ovaj sektor je doista od velike važnosti i kvaliteta naše ribe je poznata posvuda, ali također smo i poznati zbog poštovanja koje pokazujemo prema ribljim nasiljima i također činjenici da vodimo računa o kvaliteti resursa, kvaliteti e, ribljih tržnica i također o pružanju e, resursima i dodanoj vrijednosti koju ribari daju našu ulovu. Kada je riječ o stvaranju prihoda i zapošljavanja, ovaj sektor treba zaštititi. Međutim, postoji jedna opasnost, a to je da nema druge alternative za sve zajednice koje preživljavaju zahvaljujući ribarstvu. U ribarstva na Azorima zahtjeva će ulaganja u alate i u infrastrukturu koji mogu poboljšati kvalitetu proizvoda, također i zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a u tom cilju trebamo također ulagati obrazovanje ribara kako bismo poboljšali njihovu konkurentnost i učinkovitost ribarskog sektora. Također trebamo razmotriti mogućnost zamjene ugroženih ribljih vrsta drugima i trebali bismo im pridati bolju tržišnu vrijednost. Akvakultura bi tu mogla biti alternativna mogućnost kao i druge popratne e, aktivnosti kao turizam ili uzgoj e, morske trave, no međutim to nisu područja koja dobro poznajem, no svejedno bi to moglo biti interesa regiji. Brojne resurse se i dalje ulažu za potporu ribarskim zajednicama. Mi ne gledamo samo na gospodarski interes, nego se nadamo da će sektor ribarstva nastaviti rasti kako bismo smanjili nejednakosti i pojačali konkurentnost. Što očekujemo od Europske unije? Pa ne očekujemo ništa osim onoga što je e, navedeno u zajedničkoj ribarstvenoj politici, a to je primanje jednog priznanja i također također e, posebne potpore koja će nam omogućiti da preživimo i napredujemo. Hvala na pozornosti. Hvala gospođo Mačado na izlaganju. Sada ću odmah dati riječ e, Joao Paulu Delgado. On je ravnatelj zadruge iz udruge ribara na Azorima. On je također zadužen za kontrolu lučkih aktivnosti u središnjem području Portugala i Azora. S obzirom na tu dužnost, on će nam nešto reći o socijalnim aspektima ove problematike. Izvolite. Izvolite. Želim dobar dan, predsjedniče, dame i gospodo, zastupnici. Želimo vam se svima zahvaliti u ime uprave našeg društva. Želim vam se zahvaliti također na mogućnosti koji ste nam pružili da iznesemo svoju percepciju ovog sektora, svoje mišljenje o društvenom, socijalnom utjecaju politike, zajedničke eh, ribarske politike. Želim započeti izlaganje pokazujući neke transparente na kojima će biti prikazane neke brojke koje će nam objasniti kako smo došli do sadašnje situacije. Dakle, od 1986. godine broj djelatnika je smanjen. Bilo nas 40.000, 2013. nas je tek bilo 16.797 broj. Plovila 86. 16.200, 2013. 832. Danas uzimo skoro 60% onog što trošimo, a 86. smo proizvodili 70% svojih potreba. Imamo negativnu bilancu i to od 640 milijuna eura. Posljedice europske politike su takve da su e, sindikati znatno smanjeni, koliko god bili nesavršeni. E, zadani ciljevi su totalno nerealni, ostalo se bez e, suverenosti kada se radi o upravljanju resursima i došlo je do relativne modernizacije flote. Posljedice provedbe modela Europske unije na sektor su sljedeći. Dakle, stvoren je monopol i komercijalizacija ribarskih proizvoda, s obzirom da 50% prehrambenih proizvoda u Portugalu komercijaliziraju dva, dvije velike e, dva velika giganta. Dakle, uništena je konkurencija. Ja mislim da sam time sve rekao. Dakle, uništeni su mali proizvođači, eksponencionalno je povećana, povećana marža dobiti, smanjenje, jasno smanjenje prihoda ribara 56% smanjeno radnih mjesta u sektoru i 50% smanjen broj plovila. Došlo je do destrukturiranja obitelji koje se u ribolovu, izolirane su zajednice ribara, e, povećana konzumacija alkohola, droga i tako dalje. Dakle, imamo visok stupanj marginalizacije i društvenog isključenja e, ljudi iz zajednice koja ovisi o ribarstvu. Mi smo kooperativa korisnika ovog e, osiguravajućeg društva i želim inzistirati na rizicima te aktivnosti. Prema europskim statistikama ribarstvo je sektor i e, aktivnost gdje ima najveći broj ozljeda na radu stopa e, smrtnosti je 1 do 3 od tisuću. mogućnost e, vjerojatnoća da će se doći do teške ozljede veća od 50%, a život e, životna Dakle, pitanje koje upućujemo svima jeste kakva je dakle, budućnost sektora ribarstva u Portugalu. Pa evo, nakon ovog malog udnog dijela sada ću pročitati svoje izlaganje. Htio bih objasniti u kakvom je stanju sektor ribarstva. Ja sam odgovoran za kooperativu korisnika ribara i mi djelujemo u središnjem dijelu Portugala i na Azorima. Radio sam također i e, kao ribar 11 godina, isto tako sam e, bio predavač e, u sektoru ribarstva. Tako da sam mogao svakodnevno promatrati nasilje i nepravdu kojim su podvrgnuti ribari, odnosno ljudi sektora ribarstva u Portugalu. U Portugalu zadnjih 30 godina se pristalo na zanemarivanje osobitosti i karakteristika sektora ribarstva, tako se predalo jednostavno svoju suverenost i prosperitet. Trenutno proživljavamo najveću krizu ikad. Mi smo u, u središću žiži tog stalnog anticiklona koji ribare stalno dovodi na prag društvenog isključenja. Ljudi koji se šeću obalama luka mogu vidjeti koliko je kompleksna situacija i koliki je broj obitelji koje žive ispod praga siromaštva. Tu imamo kronične probleme kao što su prodaje na e, niske vrijednosti prodaje na veliko, nedostatak pocanih mjera za taj sektor i motiviranje i nepostojanje bilo kakve pomoći za motiviranje mladih e, ribarada preuzmu ovaj posao. Luke su u sve gorem stanju. Birokracija je jako skupa i spora, a por svega toga imamo i klimatske meteorološke katastrofe koje spričavaju ribare da izlaze na more i tako ostaju bez ikakvog prihoda kako bi zadovoljili svoje najkonkretnije potrebe. Kada bi postao jedan fond, odnosno kad ima fond e, koji može pomoći ribarima, on biva aktiviran s godinu dana kašnjenja. I usprko svemu ovome, usprkos e, nejednakoj konkurenciji, sektor ribarstva predstavlja ipak 8 e, milijardi eura u proračunu. Dakle, smatramo da ima 8,4 posto radnih mjesta. Ovo je, dak, Portugal je najveći izvoznik. E, dak, usprkos svjetskoj krizi, izvoz ribarskih proizvoda povećan je za 41 milijun eura u vrijednosti. No ono što vi indikatori ne govore jeste usprkos e, svim ovim povećanjima izvoza i navodnom, odnosno očitom povećanju prihoda, ali udio e, koji predstavlja samo ribarstvo je minimalan u ovome svemu. Dakle, on predstavlja samo maleni dio ovog računa, a većina otpada na komercijalizaciju. Dakle, veliko tržište je to koje određuje pravila i e, gazi male proizvođače. Ono što se ne vidi jeste nedostatak potrošnje i unutarnje potražnje za proizvodima mora koji je izazvan jednostavno apsolutnom besparicom. Na prvim prodajama riba se prodaje dakle na dosta jeftinim cijenama odnosno kad se prodaje na veliko, ona se prodaje za budzašto, a većina obitelji ne može si priuštiti ribu, tu istu ribu koja se prodaje e, u e, veletrgovinama. Ako se uzme u obzir izdržljivost portugalskih ribara, njihova radna sposobnost i vrhunska kakvoća ribe i tradicija koja je akumulirana stoljećima naše poznavanje, brodogradilište, brodogradnje i naša pomorska tradicija i visoka stopa potrošnje ribnih proizvoda, na primjer posrečno 57 kg godišnje po osobi, što je više od dvostruke, dva puta više od srednje europske vrijednosti. Ipak Portugal je zemlja koja najviše koristi e, ribarske proizvode, a treća je na svijetu. No, ovo se ukazuje na to da je Portugalu potreban ribarski sektor koji će biti restrukturiran. Samo tako se mogu ispraviti problemi koji se tiču sektora e, koji je jako deficitaran, kao što rekao, 140 milijuna eura deficita. Mora se također uzeti u obzir i rizik kojim se izlažu ljudi, tako da se mora e, napraviti Kada, kada budu pitanja prihoda riješeni sve, ono što slijedi će biti lakše riješeno. Uz stabilne prihode i bolje prihode ribari će imati bolju psihološku stabilnost i općenito će e, moći normalnije živjeti i raditi. Njihova higijena, zdravlje, upravljanje resursima, sve to i puno toga više će drugačije biti. No, u suprotnom slučaju, kao što je to danas, sa doslovno ništavnim e, prihodima, očaj je generaliziran sektor, danas e, prihvata profesionalci iz drugih sektora, kao ljudi iz gradilišta, dakle ribarstvo se uopće ne smatra pravim zanimanjem, već e, eto u nedostatku boljeg se ide u ribarstvo. Ljudi idu u ribarstvo trbuhom za kruhom, jednostavno kako bi preživjeli od nečeg. U svakom slučaju, odgovornost za postojeću situaciju spada na naše vlade koje su pristale na politike Europske unije. Između 1990. i 2012. godine Portugal je ostao bez 18.000 ribara. Što se tiče ultraperifernih eh, područja koji su tema našeg eh, današnje konferencije, pa Azori imaju isključivo eh, gospodarsko područje od skoro milijun i pol kvadratnih kilometara koji se razvili uz pomoć znanosti, istraživačkog rada i usprko svim ograničenjima tog otočnog područja za koje more predstavlja nadu i koji su poveznica između Atlantika i ostatka svijeta, gospodarstvo u ozorima je jako Ribarstvo je e, od ključnog značaja za Azore. 17,7% portugalskih ribara rade u Azorima ili potječu iz Azora. Njihovo ribarstvo je jako ciljano s obzirom da nema kontinentalnog e, platoa. Oni rade na, e, na love ribe na jako težak način odnosno u, u jako teškim uvjetima. U veleprodajna na Sorima skoro 13.900 tona ribe e, je prodano 2013. godine. Prvenstveno se radi o, radama i tunji. mnogi ribari ribarske zajednice su specifične, jako su rasute po svim otacima tog arhipelaga i mora ih se dobro poznati kako bi im se predložilo političke mjere koje bi im bilo koristi. Zajednica od Rabre Peša na otoku Sveti Miguel je specifičan slučaj, ona ima svoju dinamiku, specifičnost i usprkos bliskosti između svih tih zajednica one su jako zasebne u arhipelagu Madere turizam dominira nad svim ostalim i daje dodatnu dinamiku lokalnom gospodarstvu, no usprkos tome ribarstvo predstavlja 16,7% portugalskih e, ribara. 2013. godine 4172 tone ribe su iskrcane. Glavna riba je tuna, tu se radi o pelagijskim e, ribama, što se tiče demerzalnih crni zmijušnjak. Na budućnost e, ribara je doista dovedena u pitanje. Tijekom godina, na temelju mojih spoznaja, mogao sam zaključiti da zbog te strukture kolaža Europska unija nije umjela reagirati na pravi način na potrebe tih e, zajednica koje doista ovise veliko o sektoru ribarstva kako bi imale uravnotežen život i imale nadu u budućnost. Nasuprot tome, te politike su doista odgovorne za težak život i loše uvjete iz kojih se ne nalazi rješenje. Naša organizacija ako dobro poznaje sektor ribarstva jer postoji već 72 godine. Mi tražimo dostojanstvo, e, socijalnu ravnotežu i pozivamo na stvaranje ribarske politike koja će izaći u susret stvarnim potrebama e, ribara. Zalažemo se za politiku političke mjere kojima će sudjelovati svi dionici ovog sektora. Evo, gospodin završava, ostala su još dva stavka. Uključite mikrofon, molim Tražimo da lučke infrastrukture budu doista dobro održavane, da se pročite kanali i da se mogući normalan rad. Naravno, ne smiju biti isključeni Maderija, Sori i ne smiju se smatrati ultraperifernim regijama jer Portugal i e, sve druge zemlje koje poznaju jako tešku gospodarsku situaciju postali su konačno, kada je riječ o prioritetima Europske unije, jedna velika ultraperiferna država. Moraju se vratiti u centar u to politike odluče. U tom smislu moguće je stvoriti nove stvarnosti koje će omogućiti da se poboljšaju životni uvjeti, da se približe narodi, a kada je riječ o doprinosu naše organizacije tom naporu, želimo vam reći da stojimo na vašem raspolaganju, spremni smo uložiti svoje iskustvo i našu, našu radnu sposobnost. Izabrao sam ovu fotografiju, ovdje se radi o djetu iz Rabade Pejša, iz Azora, možemo lako pretpostaviti šta će postati kad postane veliki no na nama je da e, učinimo sve što možemo kako bi on imao dobru, stabilnu i prosperitetnu budućnost, da njegov život postane zadvojstvo, a ne patnja. Hvala gospodine Delgado, najljepša hvala sada, odmah pozivam e, gospodina Morata da preuzme riječ. Gospodin Morato je znanstvenik, stručnjak za ribarstvo, stručnjak za ultraperiferne regije, već je sudjelovao na raznim E, istraživačkim projektima, osobito u e, ribarstvu u, u dubokom moru. Monsieur Morato sera notre dernier intervenant. Gospodin Morato je posljednji govornik. Excelentíssimo senhor presidente, eh, membros do Parlamento Hvala gospodine predsjedatelju. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo što sam pozvan ovdje da vam nešto kažem o našem znanstvenom istraživanju koje se provodi u ovim udaljenim područjima, posebno na Azorima, vezano uz upravljanje koje se temelji na ekosustavu i također vezano uz pomorsku strategiju. Ja ću vam kratko iznijeti situaciju vezanu uz E, ribolovni riblji stok na Azorima. Nešto ću vam reći i o našim znanstvenim istraživanjima. Dakle, to su istraživanja koje smo proveli na našem arhipelagu. I reći ću vam na koji način nastojimo provoditi pomorsku strategiju. Kao što smo čuli u više navrata, Azori se nalaze na sredini Atlantskog mora i tu postoji nekoliko brijegova moru vrlo su, vrlo se strmo obrušavaju do 6000 metara dubine. Kao što je kolega Mačado rekao, glavne ribolovne aktivnosti u tom području se odnose na e, e pridneni parangal, lov štapom i udicama. vado para o palangre de fundo. Posebno se lovi crni zmičnjak. Broj brodova je velik kada je riječ o nekim ribolovnim alatima. Com variações muito grandes Parangali. Imamo oko 10.000 tona godišnje ulova, međutim postoje neke razlike u ulovu tune zbog toga što ta vrsta migrira. Ovdje na u gornjem ljevom uglu možete vidjeti količinu dubokomorskih vrsta 2010. E, ta je razina stabilizirana na 4000 tona. Njihova vrijednost je visoka. To je oko 8 milijuna eura u toj godini. E, također ću spomenuti neke glavne vrste, mogao bih ih spomenuti, ali ovdje su zapravo dva najvažnija pitanja, a to je da se mnogo istražuje u ovom sektoru, no istovremeno imamo i velik broj mjera koje se odnose na upravljanje ribljim fondom. E, što se tiče kočarica koje, pridnenih kočarica, one su zabranjene u ovom području, a neke vrste se suočavaju sa čitavim nizom problema što može ukazivati na prekomjerni ulov, izlov. Međutim, imamo i određen broj vrsta koje, čiji se fond povećava, posebno male pelagijske vrste, i još neki riblji fondovi koji su na stabilnoj razini. Što se tiče utjecaja na okoliš, htio bih spomenuti da ovaj pridneni parangal ima utjecaja, a što se tiče osjetljivih ekosustava na morskom dnu, e, posebno vezano uz spužve i koraljne grebene. Dakle, tu se osjeća utjecaj, međutim on je mnogo manji nego kod nekih drugih alata kao što su fridnene kočarice. E, što se tiče usputnog ulova e, morskih pasa, dubokomorskih pasa, to je tema o kojoj se mnogo raspravljalo u parlamentu ovdje i to je dovelo do nulte kvote za ove vrste. Međutim, sveučilište na Zorima i naš istraživački tim radi na jednom eh, znanstvenom projektu, a svrha je da se pokuša kontrolirati i ublažiti usputni ulov kada je riječ o ovim vrstama. ću vam još jedan primjer eh, ekoloških problema eh, na koje nailazimo na Zorima. Dakle, postoji isto tako lov parangalom na površini. Uglavnom se pokušavaju loviti sabljarke i e, plavi morski pas i modrulj. Nemamo pouzdane podatke, pa ne možemo procijeniti o kojoj je biomasi riječ u tom isključivom gospodarskom pojasu. Međutim, imamo neke podatke za referentno razdoblje gdje se govori o razmjerno malim količinama modrulja e, koji je iskrcan u azorskim lukama. Govorimo o 100, riječ je o 1600 tona godišnje. Dakle, kako nastojimo ublažiti taj problem? Mi nastojimo raditi na tome, ali isto tako imamo i usputni ulov kornjača, međutim eh, taj trend je u opadanju u posljednje vrijeme. Postoji mnogo interakcija između eh, ribarstva i ekosustava. Mi se moramo udaljiti od analize koja se temelji na pojedinim vrstama i zapravo se naše istraživanja moraju usmjeriti na ekosustav. Neki od tih modela na prvi pogled djeluju kompleksno, međutim ako shvatite uzemnu interakciju među vrstama i način na koji ribolovni napor utječe na preživljavanje pojedinih vrsta, onda vidimo da to može biti vrlo korisno. U proteklih nekoliko godina smo izradili razne modele i došli smo do zaključaka da ribolov sam po sebi ne može objasniti varijabilnost koju dobivamo na temelju modela. Imamo velik broj ekoloških varijabli kao što je primarna proizvodnja na površini, ali e, smo uspjeli smanjiti nesigurnost u ovim modelima. Ribolov sam po sebi ne može objasniti fluktuaciju u biomasi. Što se tiče održivosti ribarstva, Ujedinjeni narodi su usvojili čitav niz indeksa u nastojanju da daju ocjenu e, je li ribarstvo održivo. Postoji takozvani MTL, indeks koji se u posljednjih godina nije mijenjao na zorima, vrlo stabilan. Ovaj sustav koji se temelji na analizi ekosustava. Može nam pomoći u predviđanju obnove ribljeg fonda. Dakle, za one vrste riba koje se prekomjerno love, mogu vam navesti primjer, to je crni zmičnjak mi e, zajedno sa vladom radimo na jednom projektu, vidimo da postoji politika volja i postoji interes za obnovom jedne od jedan od tih e, banaka, to sam dakle to može potrati dvije do četiri godine. No, nakon terenskog istraživanja ustanovili smo da će biti potrebno najmanje deset godina dok se fond ne obnovi u potpunosti. A to bi moglo potrati čak 15, do 20 godina ili duže. Nadalje, uložili smo mnogo truda u to da se da nemamo prostorni pristup upravljanju ribolovom i da se koristimo zemljopisnim podacima, te da ovdje obuhvatimo čitav niz varijabli. Na taj način bismo mogli obuhvatiti su raznolikost e, ekosustava. Postoji velike razlike u oceanima, to je vezano uz ljudsku aktivnost i postojeću infrastrukturu, a, naravno moramo uzeti u obzir i socioekonomske faktore. Evo ću vam primjer onoga što radimo. Ovdje vidite dva dijagrama koji pokazuju kako izgleda morfološki e, morsko dno u blizini Azora. Kao što vidite, e, u tom području postoje velike razlike. Što se tiče biološke raznolikosti, imali smo dosta uspjeha i postigli smo dobru zemljopisnu raspodjeljenost ili zemljopisnu zastupljenost. Sa desne strane je Alfonsino a sa lijeve Pagar. Isto tako smo nastojali objediniti sve teme koje utječu na upravljanje pomorskim resursima. Imamo čitav niz regionalnih, nacionalnih i europskih instrumenata e, koji bi nam mogli poslužiti u radu. Ove tri slike pokazuju korištenje različitih alata u ribolovu. Dakle, imamo e, površinski parangal, pridneni parangal. E, površinski parangal se često koristi u isključivom gospodarskom e, pojasu i zatim lov na tune. Znači, sa štapom. U budućnosti se mogu povećati neke od tih aktivnosti. A mogu se pojaviti i nove aktivnosti. Mogle bi postojati neke podvodne veze za komunikaciju, zatim odlaganje radioaktivnog otpada, postoji nešto što nas dosta muči, a to je kako imati inovativna znanstvena istraživanja, dostatna financijska sredstva i kako e, dati doprinos donositeljima politika kako bismo održali i unaprijedili stanje u ekosustavu. Istovremeno želimo omogućiti e, sadašnjim i budućim naraštajima da se koriste ovim morskim resursima. Hvala. Antonio. Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer aos... Hvala. Eh, Želim zahvaliti današnjim izlagačima na vrlo zanimljivim prezentacijama. E, mislim da su bile doista od izuzetne kvalitete. I kao netko ko nije stručnjak za ovo područje, doista moram e, priznati da su oni skrenuli pozornost na e, niz važnih aspekata i na važnost ribarstva za najudaljenije regije. Ribarstvo je djelatnost koja omogućuje samo dostatnost, zapravo sve ili uglavnom sve što se ulovi se i konzumira. Dakle, to je jedna djelatnost koja podrazumijeva ravnotežu, dakle morate živjeti u ravnoteži sa prirodnim resursima. Mi, članovi Europskih parlamenta, moramo oprezno postupati kada omogućujemo pristup tim vodama i drugim flotama i trebamo voditi računa o resursima i materijalima, naročito kada otvaramo te vode pristupu ribarstvenim flotama iz drugih europskih zemalja, jer ako one ne, se ne budu odgovorno ponašale, onda će poremetiti postojeću ravnotežu koja zapravo postoji već stoljećima između lokalnog stanovništva i mora. Dakle, trebamo doista usmjeriti veliku pozornost na ovaj problem, ne samo s obzirom e, na Azor, nego i e, vodeći računa i o drugim najudaljenijim područjima koja su spomenuta danas, da e, to su Kanari, Reunion, u francuskim Atilima, dakle moramo voditi o svemu tome računa. Također, Trebamo imati na umu i važnu društvenu ulogu ribarstva u tim regijama i njegovom doprinosu, društvenoj uključenosti i zapošljavanju i također ravnoteži koju ono stvara između ljudi i okoliša. Europski parlament i Europska unija kao takva trebaju pružiti svoju potporu lokalnom stanovništvu i konkretnije ribarima ovih područja time što će osigurati odgovarajuću ravnotežu i zapravo očuvati postojeću tradicionalnu ravnotežu koja, već, koja već postoji. Hvala. Vaš sljedeći kolega se Rao ima riječ, izvolite. Evo, ostala su samo dva portugalska zastupnika. Naravno, mimo vas, gospodine Kadek. Nadam se da će regionalna savjetodavna vijeća nastojati očuvati zajedničke interese najudaljenijih područja. Naravno da postoje razlike između tih područja. Imate e, arhipelag u sjeveroistočnom Atlantiku, a zatim e, imate e, Karibe i također teritorije Indijskog oceana koji su potpuno različiti. I to je nešto o čemu valja voditi brigu u budućnosti. Ja želim iskoristiti ovu priliku kako bih e, zahvalio današnjim govornicima sa Zora iz različitih sektora. Želim zahvaliti udruženju ribara, regionalnim vlastima, lokalnim medijima i također znanstvenom sektoru koji je sudjelovao u organizaciji ovog saslušanja i koji je dao značajan doprinos ovoj raspravi. focalizar um pouco nas questões que foram aqui relevadas pelos colegas de... Želim eh, se osvrnuti na neka od pitanja koja su postavili kolege iz najudaljenih područja, naročito oni iz eh, Madere i Azora. Zapravo ta područja imaju neke sličnosti i to je također nešto što valja razmotriti. Imate otoke s lukama i sa vrlo dubokim morem, dubokim vodama. I Imate također i dubokomorske vrste. Tu postoji i određeni udio priobalnog ribarstva i pelagijskog ribarstva. I stoga treba voditi računa o svim tim karakteristikama, ali također i o povezanosti svega toga. To nas e, mora potaći na iznalaženje jedne zajedničke ribarstvene politike za iskorištavanje postojećeg resursa. Kolega Abreu je bio vrlo konkretan. On je rekao da je to tradicionalno ribarstvo koje vuče korijene iz daleke prošlosti i ono se osanja na ovom ribljem resursu koji postoji tu stoljećima, a to je upravo crni zmičnjak. To je oblik ribarstva koji se uspio održati, koji je održiv zato jer je riječ o malom zanaskom ribarstvu koje provodi mala zajednica ribara koja je sada ugrožena, koja je pod utjecajem ribarstva koje se odvija sjevernije i koje obavljaju velike kočarice. Oni koriste tu riblju vrstu za proizvodnju ribljeg brašna i također za e, druge svrhe. Dakle, e, to nije riblja vrsta koja je u tom slučaju namijenjena ljudskoj e, konzumaciji. Mi se ovdje nalazimo u Europskoj uniji gdje je tradicionalno ribarstvo pod utjecajem drugih oblika ribarstva i industrijskog ribarstva koje se odvija na otvorenom moru te vrste se sele u otvoreno more i zbog e, krize u tradicionalnim ribljim naseljima također su i ribarske flote prisiljene ići na sve e, dalje more i to utječe također i na izlov tradicionalnih vrsta ulova poput crnog zmiječnjaka. A e, što je sa društvenom ulogom ribarstva? Mislim da je ona ključna, naročito za ove otoke i također je pod e, negativnim utjecajem ogromnih udaljenosti koje se prilaze ploveći po Atlantiku. Želim također naglasiti sljedeće. Na Zorima, na Maderi i također na Kanarskim otocima poduzeti su ogromni napori u svrhu zaštite ekosustava. Dakle, ne smijemo samo razmatrati ciljene vrste, nego i vrste koje su najvažnije za same ekosustave. Ove e, regije su bile na e, prvoj crti kada je riječ o upravljanju i u upravljanju ribarstvom. U najudaljenijim područjima se od uvijek nastojalo koristiti se neinvazivnim ribolovnim alatima i tehnikama tim e, regijama e, je čak e, bilo slučaja među prvima da su zabranjene mreže stajačice, tako koristili su se okružujućim mrežama i plivaricama. U našim regijama se ne koristimo recimo o kočama i sličnim alatima tako da smo doista bili avangardni u upravljanju ribarstvom. Dakle, to je omogućilo prikupljanje znanstvenog znanja koje je imalo utjecaja i daleko izvan samih najudaljenijih područja. Predano kočarenje je jedno pitanje koje bismo mogli razmotriti detaljnije. Tako kočarenje utječe također na sam okoliš najudaljenijih regija i narušava održivost ribarstva na tim otocima. Gospodin Morato je naglasio ranjivost ovih ekosustava i ribljeg fonda. Kada je riječ o upravljanju, zapravo e, se pristupa ovim područjima u izolaciji, no treba sagledati cijeli Atlantik kao cijelinu, zato jer je riječ o migratornim ribljim vrstama. I još jedno pitanje koje me brine, e, ću uputiti gospodinu Moratu, jer me zanima što on misli. Kako se koristimo podacima? I kako E, možemo koristiti se podacima o tuni, o alatima koji se služe za okupljanje riba, koji su alati koji se koriste na e, Mediteranu i također u blizini afričkih obala. Takvi E, alati ne bi smjeli narušiti prirodna kretanja, migracijska kretanja ribljih e, naselja. Dakle, ne smiju zapriječiti njihove pravce kretanja prema zorima. Dakle, one ne smiju biti zarobljeni e, alatima koji se nalaze postavljeni južnije. Dakle, to je izravno pitanje koje želim uputiti svima vama. Evo, time ću završiti. Hvala. Merci. Monsieur Morado. Hvala, gospodin eh, Morado. Netko vam je postavio pitanje. Hoćete li pokušati odgovoriti? Da. Pitanje je bilo vezano uz migracijske vrste. Moram priznati da nisam stručnjak za to pitanje, ali mogu izniti nekoliko komentara. U indijskom i pacifičkom U to se najčešće koristi, može smanjiti trošak ribolova i povećati profitabilnost ribarske flote, no isto tako mm, može imati neke neželjene posljedice, da se, da se poveća ulov mlade ribe, i na taj način se mogu zapravo prikriti neki trendovi u ribljem fondu, e, dakle hiperstabilnost ulova, što znači da se vrste zapravo na neki način okupljaju oko toga. nas nossas De qualquer forma... Oko tih e, alata e, oko kojih se okuplja riba. Čini mi se da još uvijek nije to problem u Atlantskom moru, u Atlantskom oceanu, no možda bi netko drugi mogao dati precizniji odgovor na to pitanje. Merci, Morado, pour ces... Hvala gospodine Morado na odgovoru. Dragi prijatelji, ja ću sada dati riječ Armandu u ime komisije. Ako želiš nešto dodati u ime komisije, izvoli. Dosta je toga već rečeno. Da, ja bih se htio pridružiti svima koji su pohvalili organizaciju i održavanje ove rasprave. Mislim da smo mnogo toga naučili. E, dobili smo sjajan prikaz stanja ribolova na Azorima i drago mi je da je održana rasprava. U redu, dragi prijatelji, ja se također pridružujem u zahvalama svim uzvanicima, svim govornicima. Ja ću ih ponovit ću njihova imena, Jean-Claude Joyot, François Herman, Bernardino Santana, Juan Manuel Soto Evora, Antonio Domingos, Cintia Machado, Joao Paulo Delgado i Telmo Morato. Zahvaljujem svima njima. I Antonio Domingos Abreu, ispričavam se. Kao što vidite, nismo poštivali rodnu ravnopravnost jer samo gospođa Machado predstavlja ženski rod. Dakle, u buduće ćemo morati pripaziti da imamo jednak broj žena i muškaraca. U svakom slučaju zahvaljujem gospođi Mačada što je došla. Budući da je ovo posljednji sastanak prije božićnih blagdana, a ispričavam se, evo tajnik mi kaže da sam zaboravio spomenuti preporuke, da čujem koje su preporuke. Evo ja ću vam ih pročitati. Ovo je za članove iz odbora, samo smo trojica, tri mušketira. Dakle, što se tiče preporuke koordinatora, to ste dobili. Mislim da tu nema problema. To je sve, dakle, to je sve što ste htjeli, nema više komentara. Preporuke koordinatora smo usvojili, hvala dragi kolege. I Sada ću vam svima poželjeti sve najbolje za božićne blagdane. Pred nama je još tri tjedna do Božića, no evo da vam svima zaželim sretan Božić i vidimo se sljedeće godine. Hvala.